Buongiorno. Buongiorno a tutti. Dobro jutro svima. Otvaram sjednicu. Nadležne portugalske vijesti, eh, vlasti zatražili su da se ukine parlamentarni imunitet zastupnika Josea Manuela Fernandeša u okviru e, kaznenog e, parničnog postupka u gradu Portu. A nadležna e, za Nadležno za to pitanje jest odbor za pravna pitanja Europskog parlamenta kojemu to predajemo. Jutrošnji devni red je onaj na koji sada prelazimo. Radi se o pitanjima rodne ravnopravnosti i E, za e, početak e, prelazimo na prvo usmeno pitanje i dat ću riječ jednoj od autorica tog usmenog pitanja. Radi se o zastupnici Garci Perez. Koja je to riječ na dvije minute. Hvala lijepa. las esferas de la vida social política económica es el de una sociedad desigual. Es el síntoma postoje simptomi neravnopravnog, nejednakog društva kao i što to pokazuje da trebamo uh, postići napredak u ostvarivanju jednakosti. 2013. godine ovaj parlament e, dao mišljenje na prijedlog komisije o e, zastupljenosti žena u upravnim odborima trgovačkih društava, te je rečeno da je potrebno uvesti kvotu za žene u um, biznisu, te je ta kvota potrebna kako bi se postigla veća razina jednakosti u odborima. Pet godina kasnije postoji blokada u vijeću i vlade država članica nisu u stanju dogovoriti se kako postići veću razinu ravnopravnosti u Europi, kako postići napredak kako bi ravnopravnost doista postojala svugdje u Europi. Sada je došlo do promjene e, na čelu Španjolske, a to je došlo, dovelo i do promjene stajališta Španjolske u vijeću, a to će sasvim sigurno dovesti do e, napretka u posljednjenju dogovora. Zanima me što komisija radi kako bi zajedno s vijećem i parlamentom prije kraja ovog mandata E, do, došli do inicijative koja bi omogućila e, oživotvorenje te ravnopravnosti. Ovdje se radi o ženskim pravima i mi smo predvodnici u tom području i trebamo osigurati veću ravnopravnost i to što je prije moguće. Parlament mora, parlament je dao vrlo jasno stajalište i e, da bismo te stvari o, ostvarile, prvo želimo čuti što rumunsko predsjedništvo E, planira učiniti, zato što žene moraju e, sudjelovati u donošenju odluka u kompanijama širom Europe i e, to je jako bitno. Hvala. Hvala sada druga autorica, zastupnica Hautala. Hvala lijepa. Mislim da je zaista smo došli do vrlo važnog trenutka da dođemo do zaključka da nema razloga da se direktiva iz 2012. godine ne usvoji. To bi e, dalo obveze za <clears throat> tvrtke e, na burzi imaju barem 30% predstavnika e, oba spola među neizvršnim članovima upravnih odbora. Neobično je da se mnoge zemlje i dalje pozivaju na načelo supsidijarnosti. Velik broj tvrtki rade ne samo u Europi, već i izvan Europske unije i zato to svakako jest u nadležnosti Europske unije. Nakon toga trebamo uzeti u obzir raznolikost, a rod je nešto što je zaista dio toga. Na taj način tvrtke mogu shvatiti, poduzeća mogu shvatiti što se događa u svijetu i na taj način orijentirati poslovne strategije. Treće, nema razloga reći da nema dovoljno žena koje su nadležne, jer e, to je samo izlika za kulturu poduzeća kojem dominiraju e, muškarci. E, činjenica da žene možda ne dijele tu istu kulturu muške dominacije jest tu, ali potrebno je da i žene se uključe kako bi se odgovorilo na probleme s kojima se na, suočavamo u današnje vrijeme. Žene dakle jesu ponekada zastupljene na dobrovoljnoj razini u upravnim odborima, ali posljednji pogaci pokazuju da je u najvećim e, javnim poduzećima u EU svega 26% žena bilo u upravnim odborima. Postoji također ogroman raskorak u smislu zastupljenosti muškaraca i žena, što samo ukazuje da e, je razlika velika u različitim državama i da stoga treba intervenirati na europskoj razini. Zahvaljujem španjolskoj vladi što je još jednom se pozabavilo ovim pitanjem. Nadam se da ćemo prije europskih izbora, zahvaljujući rumunskom predsjedništvu, zaključiti ovo pitanje i moći pokazati da se Europska unija zalaže za moderno upravljanje tvrtkama. Nema razloga da se kaže da nema nadležnih žena, kompetentnih žena. A sada dajem riječ državnoj tajnici Rumunjske, gospođi Čote, koju zahvaljujem što je došla na naš sastanak. Hvala lijepa. Uvaženi zastupnici, povjerenice Jurova. Zaista, jako mi je drago što se danas mogu naći na ovoj raspravi. Za početak moram reći da rodna ravnopravnost jest u središtu vizije Europskog vijeća o socijalnoj Europi. Vijeće traži jednako pravnost žena i muškaraca. A to vidimo i u zakonima koje smo godinama razvijali u suradnji s Europskim parlamentom. Europski stup socijalnih prava koje je zajednički proglasio u studenom 2017. godine i parlament i e, komisija i vijeće. I zaista ponosimo tim dokumentom koji govori o jednakom postupanju prema ženama i muškarcima, jednakopravno žena i muškaraca mora <clears throat> se odražavati u svim područjima uključujući na tržištu rada i uvjetima rada i napretkom u karijeri. Žene i muškarci imaju pravo biti jednako plaćeni za jednako vrijedne poslove. Zahvaljujući europskim e, temeljnim ugovorima i našim propisima to e, je moguće. Međutim, iako se jako napredovalo u posljednjih pola stoljeća i e, zbog, zahvaljujući i činjenici da imamo više ravnopravnosti još uvijek su mnoge stvari zanemarene. 16,2 postotna boda je i dalje razlika između plaća muškaraca i žena. A dakle i dalje žene imaju manje plaće nego li muškarci, što nije znak ravnopravnosti. Mi ćemo se upravo ovim pitanjima biti, baviti na e, sastanku vijeća u e, lipnju. Svi moramo surađivati od konodavaca do država članica. Danas od nas tražite da e, konkretnije komentiramo direktivu komisije o zastupljenosti žena u upravnim odborima poduzeća. Žao mi je da vam moram reći da kao što znate i dalje postoji manjina koja blokira ovu odluku na vijeću. 2017. godine malteško se predsjedništvo bavilo tim pitanjem, ali od onda se ovom prijedlogu nije više razgovaralo i sadašnjoj situaciji je ta tema i dalje blokirana. Bez obzira na to, u Europi postoji veliki konsenzus u tome da se situacija mora popraviti i da se treba povećati rodna ravnopravnost na razini upravnih odbora poduzeća. U tom kontekstu rumunjsko predsjedništvo namjerava omogućavati da dođe do rasprava i posredovati prilikom njih kako bi se napredovalo na ovom planu. Direktiva o boljem odnosu između e, rada i privatnog života za roditelje i za skrbnike je ipak nešto gdje smo napredovali. 24. siječnja održao se uspješan trijalog na tu temu taj uspjeh je e, došao zahvaljujući radu kako austrijskog tako i bugarskog predsjedništva. Omogućiti bolju ravnotežu između poslovnog i privatnog života vrlo je važno. Moramo pomoći kako god možemo našim građanima da pomire privatni i poslovni život. Tim prije što u današnjoj demografskoj situaciji to treba učiniti visoko e, kvalificirane, visoko obrazovane evropljanke moraju još prije e, biti u mogućnosti da iskoriste mogućnosti našeg tržišta rada. I to je pitanje ravnopravnosti. A istovremeno i e, svi moraju moći izabrati se mogu odlučiti da imaju djecu, a ne da moraju birati hoće li biti roditelji ili će raditi. To naročito vrijedi za žene, a prava dakle moraju postojati i za muškarce i za žene. Važno je istovremeno poštovati i raznovrsnosti koje postoje u pojedinim državama članicama. U Europi nikada nema pravila koje su baš uvijek e, moguće da su stvarnosti jednake iz države u državu. One se razlikuju od države do države, situacije nisu iste i zato moramo poštovati načelo subsidijarnosti. Sve to moramo imati u obziru prilikom rasprava o direktivi o e, ravnoteži između poslovnog i privatnog života. To smo uspjeli ostvariti na trijalogu gdje smo uspjeli ostvariti fleksibilnost. Hvala parlamentu na suradnji na ovom pitanju. Hvala lijepa. A sada dajem riječ povjerenici Jurovo u ime Europske komisije. Izvolite. Gospodine predsjedniče, zahvaljujem Europskom parlamentu što je ovo vrlo važno pitanje prava žena i eh, ravnopravnosti među spolovima stavio danas na dnevni red. Hvala puno na tome koliko ste podržali prijedlog Europske komisije čiji je cilj da poboljša e, rodnu e, zastupljenost, rodnu e, ravnotežu na, među članovima upravnih odbora poduzeća. Pet godina sam povjerenica zadužena za ovo područje i jako mi je drago da se konačno paket o ravnoteži između privatnog i poslovnog života e, uspio e, dogovoriti. Ali s druge strane, jako me brine što na nekim područjima idemo e, puževim korakom. I moram reći da nisam nikad krila koliko sam razočarana što se tako sporo napreduje. Pokazatelji o ravnopravnosti skolova e, pokazuju e, da smo e, da je to zapravo onaj među pokazateljima koji najsporije napreduje usprkos nacionalnim zakonima koji su u međuvremenu usvojeni jasno sve ukazuje na to da je ta dobra zastupljenost e, muškaraca i žena, dobra rodna zastupljenost, ona koja samo poboljšava rad tih poduzeća. Usprkos dobrom obrazovanju i mnogim postignućima, žene se moraju stalno boriti e, protiv predrasuda i barijera koje postoje e, i koji su tu kao prepreka da ona dođu na e, tako visoka mjesta. A e, takva situacija postoji usprkos činjenici da bi zahvaljujući tome da imamo veću rodnu ravnopravnost među članovima upravnog odbora, to bilo jasno bolje za poduzeća, naročito u sadašnjem kontekstu e, gospodarske situacije. Radi se o zakonodavstvu na kojem radimo koji bi jako poboljšao situaciju. Osim toga, on je rodno, zakonodavstvo je zapravo rodno neutralno. Jednostavno se traži bolja zastupljenost osoba koje imaju odgovarajuće kvalifikacije i e, bez obzira na to jesu li to muškarci ili žene. Dakle, treba ugraditi rodnu ravnopravnost u upravne odbore poduzeća. One države koje nemaju nikakvo zakonodavstvo na tom planu vidimo da samo stagniraju, ali e, ipak ima tamo gdje zakonodavstvo postoji vidimo napredak. Imamo puno primjera za to. Prijedlog e, ovog zakonodavstva Europske komisije naišao je na veliku potporu Europskog parlamenta, a također i većine država članica. Ja smatram da se može zaključiti e, tu temu i e, moram reći da se jako napredovalo. Španjolska vlada je tu naročito napredovala. Nedavno sam bila u Španjolskoj i vidim da tamo vlada zaista želi napredovati na ovom planu, e, naročito predsjednik vlade kao i neki ministri. Naravno, uvelike e, gaj nade i očekivanja u rad rumunjskog predsjedništva koje vidim da je ono koje želi raditi na ovim pitanjima. Na vijeću se nadamo da ćemo tijekom ožujka deblokirati ovu situaciju. Predstavnica vijeća spomenula je i sastanak u lipnju gdje se zaista moramo i kako pozabaviti ovim što bih nazvala sramotnim pitanjem razlike u plaćama između muškaraca i žena u Europi koja je još i kako prisutna. Europska komisija dakle radit će i dalje na ovom važnom dosjeu i pokušati poduprijeti sve kompromisne odluke. Hvala povjerenice, a sada ćemo saslušati klubove zastupnika. U ovoj fazi nećemo prihvaćati plave kartice jer nećemo imati dovoljno vremena za to. U ime Europske pučke stranke dajem riječ zastupnici Kozlovski Rajović. Hvala predsjednice predsjedniče, gospođo povjerenice, dame i gospodo. Slušala sam ono što je već rečeno i čini se da se svi slažemo. Parlament, komisija, predsjedništvo, svi podupiru direktivu. Osim toga, nitko ne dovodi u pitanje e, ciljeve direktive, pa onda imam sljedeće pitanje. Zašto onda nije provedena i zašto u nekim državama članicama e, zastupljenost žena u kompanijama na burzi, odnosno u njihovim upravnim odborima, iznosi samo 7%. Ako kada bi argument, kada bi stvarno bili iskreni, onda bi se situacija promijenila. Jer nitko ko ima zdravu pamet ne misli da, da je 7% ili 40% da je isto. E, rezultat, te razlike nisu rezultat razlike u kompetencijama i talentu. Radi se o nečem drugom, trebamo reagirati. Nema rezultata u državama članicama i zato e, treba reagirati na europskoj razini. E, slažem se sa sjajnom direktivom koju je pripremila povjerenica Reding i krajnje je vrijeme da se odlučuje prema kompetencijama tko će biti izvršni direktor i tko će sjediti u upravnim odborima. Potrebni su nam jasni kriteriji te trebamo razumjeti kako ovaj proces funkcionira. Ne bi se smjelo događati da osobe koje mm, imenuju članove odbora to čine na temelju poznanstava a ne na temelju talenta i kompetencija. U ime Pučana htjela bih reći da se žene i dalje suočavaju s brojnim problemima vezanima uz pristup tržištu rada zbog e, nedostatka infrastrukture e, za skrb djece. Potrebno je uspostaviti ravnotežu između privatnog i profesionalnog života i ovo bi trebalo biti poticaj da se nađu rješenja. Treba čestitati predsjedništvu na rezultatu trijaloga koji je upravo završio i e, svi bismo trebali podržati ovu direktivu tijekom glasovanja. U ime socijalista i demokrata riječ ima zastupnica Regner na dvije minute. Mikrofono, mikrofono. Geht das jetzt das Mikro? Ja, wunderbar. Dobro, sada me čujete. E, hvala gospodine predsjedavajući, gospođo povjerenice, potrebne su nam žene i muškarci koji e, su vrijedni, marljivi i pošteni i koji će sjediti u upravnim odborima kompanija. Sedam, prije sedam godina komisija je načinila prijedlog i Europski parlament je iznimno brzo reagirao. E, naveli smo da su nam potrebni jasni objektivni kriteriji za odabir i htjeli smo biti praktični. Pogledali smo koje su to zemlje već provele, odnosno uvele zakonodavne mjere, a koje su uvele dobrovoljne mjere i time postigle napredak. Mi u parlamentu doista smo naporno radili i htjeli smo eh, raditi na objektivnim kriterijima i shvatili smo da nisu do, dovoljne dobrovoljne mjere, već eh, zakonski utvrđene mjere. E, ravnopravnost je dio e, DNK Europske unije i samo na taj način možemo postići napredak u svim državama članicama. E, time se potpomaže gospodarstvo država članica. To je nešto što je na koristi muškarcima i ženama. I što se dogodilo? Velik broj država članica se samo kriju iza pravne osnove. Ali što je u suštini pravna osnova? Pa to je očito. Samo one države članice koje nisu ostvarile napredak se skrivaju. Rumunsko predsjedništvo je dalo poticaj i to podržavam. Treba skrenuti e, pažnju na određene zemlje, primjerice na Mađarsku bavili, bavili smo se situacijom u toj zemlji. Vidimo da se e, tamo u kompanijama događa nazadovanje. Pozivam predsjedništvo da se usredotočuje e, upravo na takve zemlje, da upre prstom u njih, da se vidi što se tamo doista i radi i da se glasuje u vijeću ako je to potrebno. Jer Europski parlament iznio je vrlo jasno stajalište i svi smo jedinstveni u pogledu tog stajališta i drago mi je da pokušavate ponovno progurati ovaj e, prijedlog. Gospođa Višnjevska, imate dvije minute i molim vas da se držite zadanog vremena. Hvala gospodine predsjedavajući, gospođo povjerenice, dame i gospodo. Ovo je doista važno pitanje. Ako pogledamo indeks rodne ravnopravnosti, vidjet ćemo da se, su žene doista podzastupljene u upravnim odborima trgovačkih društava i na višim položajima u kompanijama. Zašto je tome tako? Žene su vrlo kompetentne, obrazovane su, žele raditi, ambiciozne su. Definitivno nisu ništa e, manje talentirane ili slabije od muškaraca. Pa kako to da tako malen broj žena E, obavlja važne funkcije u kompanijama. Prema mom mišljenju, tomu je tako, zato što njihova karijera, e, one slabije napreduju u e, karijeri. One ne žele da ih se cijeni samo profesionalno, već i privatno, kao majke. Moraju kombinirati profesionalni i privatni život. Žele se brinuti za svoju djecu, i stoga slabije napreduju u poslu. Pa što onda učiniti u tom kontekstu? Što učiniti da se poveća broj žena na takvim položajima u kompanijama, dakle upravnim odborima? Ali to ne treba napraviti na umjetni način, autom, automatski putem direktive. Mislim da trebamo predlagati rješenja koja će omogućiti ženama da kombiniraju e, privatni i poslovni život jer su nam potrebna rješenja koja mogu zajamčiti tu ravnotežu. To je od ključne važnosti i mislim da takva rješenja, dakle koja idu tim putem, će dovesti do puno boljih rezultata. E, Eurostat kaže da je razlika u plaćama između muškaraca i žena je jako različito ovisno o zemlji. Ponegdje su te razlike e, jako velike. Srećom, e, Poljska e, spada u grupu pet zemalja gdje je ta razlika u plaćama najniža i sve više žena na visokim položajima i to smo postigli bez umjetnih mjera. gospođa Bilbao Barandika u ime e, Aldea. Hvala gospodine predsjedniče, povjerenice Jurova. Hvala na uloženim naporima u ovu inicijativu. No kad razmišljamo o sadržaju ovih pitanja i o blokadi u vijeću, a cilj prijedloga je promicanje ravnopravnosti, e, voljela bih da, bu, da budemo dosljedni i hrabri treba biti dosljedak. Stalno govorimo o pametnom rastu, da se gospodarstvo treba temeljiti na talentu, ali zapravo e, ne koristimo e, polovinu talenta, a taj talent sačinjavaju žene. Primjerice u upravnim odborima. Sve studije pokazuju da bi to bilo vrlo profitabilno, što se može vidjeti u nekim državama članicama. Trebamo se usuditi gledati ovaj prijedlog iz perspektive profitabilnosti jer čini se da se bojimo baviti tim e, pitanjem iz perspektive ravnopravnosti ili pravičnosti. Trebamo gledati unaprijed. Europa je jedna od na, jedan od najvećih predvodnika u pogledu ravnopravnosti. Pogledajmo koje su to konkurentne, e, konkurentske prednosti. Nekim stvarima se bavimo već e, godinama. Idemo na višu razinu. Osim što je ovo pošteno i demokratsko, demokratski prijedlog e, bit će i profitabilan. ćemo konkurentniji i na posljedku trebamo biti hrabri. Prevelik broj muškaraca e, reagiraju kao muškarci kad vide ovaj prijedlog. Trebaju se prestati bojati i oni će e, imati koristi od ovoga. Oni će se brinuti za svoju djecu, za starije građane. Oni će biti zaduženi za pretvaranje hipotekarnih kredita u dojmove. E, mislim da je ovo nešto što će ih usrećiti. Oni će se povezati, e, e, razvit će osjećaje prema drugim ljudima. Mislim da će svijet postati bolji ako se muškarci suoče sa tim izazovima. Hvala u ime zelenih, gospodin Urtason. Hvala, gospodine predsjedavajući. Jako nam je važno pokušati otvoriti raspravu u vijeću o ovako važnom e, pitanju kao što je rodna ravnopravnost. Tako da podržavam inicijativu komisije i rumunskog predsjedništva. Nadam se da ćemo postići napredak jer ovaj prijedlog se blokira već pet godina. 40, kvota od 40% za žene u upravnim odborima bi značila napredak, a to je napredak koji nam treba postigla bi se više razina ravnopravnosti i pokazalo se da taj e, model funkcionira tamo e, gdje, je prokušan. U nekim dijelovima Europe e, ta kvota je dostignuta ili skoro dostignuta, ali to treba proširiti na cijelu Europu. Kad je riječ o načelu subsidijarnosti, trebamo usvojiti ispravan pristup, ali jednakost je dio ugovora, a to je isto tako i ekonomska nužnost, isto tako nejednakost širom Europske unije a indeks nejednakosti pokazuje e, da je raspon velik od 7,4 posto govorimo o zastupljenosti žena u upravnim odborima potrebne su nam mjere na europskoj razini koje će omogućiti veću harmonizaciju ovo je mjera koja je nužna apsolutno nužna ona neće biti univerzalni lijek naravno i trebamo djelovati i dalje ali trebamo uspostaviti ravnopravnost u upravnim odborima kompanija kao i ravnopravnost na vodećim pozicijama u kompanijama i e, bit će potrebno dodatnih inicijativa da ostvarimo taj cilj. Kad pogledamo primjer Norveške koja je ostvarila obova cilja, možemo vidjeti da su 2013. godine da je vlada uvela niz sankcija za kompanije koje nisu se držale e, tih kvota. Isključene su bile iz e, postupaka javne nabave ako nisu imali 40% žena u upravnim odborima. Dakle, ovo je ključno za postizanje e, većeg napretka u ravnopravnosti. Stoga molim vijeće da se usredotoči na ovo kako bismo dobili dobre vijesti. Gospodin Ek ime Goja. Hvala gospodine predsjedavajući. E, dame i gospodo, dame, dame i gospodo, e, zašto samo 24 od 400 e, članova upravnih odbora u Njemačkoj su žene i nitko od izvršnih direktora nije žena. Takva situacija je sramotna. Od 500 e, najvećih kompanija u svijetu, samo 3% imaju na čelu ženu. Tako da se situacija u svijetu dakle, nije bitno bolja, ali činjenica da 2019. godine mi moramo o tome razgovarati, nas ne čini baš vjerodostojnima. Neki e, žele vratiti vrijeme unazad i misle da žene trebaju služiti samo za rađenje djece i za rad u kuhinji. Želimo li doista čekati 40 godina, jer e, ako ne uvedemo obvezujuće mjere, toliko će nam vremena trebati da se zastupljenost žena u upravnim odborima e, podigne na 40%. To nije prihvatljivo. Ovo nije muški svijet. Ovo je svijet za e, sve rodove i oni koji su protiv žena i koji žele vratiti vrijeme unatrag, molim vas, upustite se u borbu s njima. U ime FDD-a, gospođa Parker. Ova direktiva nije samo uvredljiva, već je isto tako je patronizirajuća e, prema ženama koje su zaslužile svoje vodeće pozicije, ponižavajući za ženu da shvati da je odebrana za određenu funkciju zbog kvote, a ne zato što je nešto postigla. Ovo je signal za žene da smo inferiorni i da ne možemo same postići uspjeh. Što je sa ženama koje rade na nižim razinama? Kvote E, za njih ne znače nikakve veće mogućnosti za napredovanje. Niti će to dovesti do većeg broja žena na e, izvršnim pozicijama. E, prije deset godina su uvedene kvote, a samo 10% žena imaju ovakve vodeće pozicije. Gdje stati? Gdje stati s kvotama? Prvo se definira kvota u odnosu muškaraca i žena. Ali E, te kategorije se mogu stalno dopunjavati i e, uvesti uvoditi nove kvote. To će dovesti još više miješanja Europe u države, u države članice. Kompanije imaju pravo e, same birati osobe na vodećim položajima. Prema članku 60. i uvodnoj izjavi 30 se uvode sankcije za kompanije koje se ne drže tih kvota time se ne rješava e, problem e, neravnopravnosti. Mislim da je, da je ova direktiva doista kontraproduktivna. U ime ENF-a, gospodin Žoltek. Imate dvije i pol minute. vidim da ova, ovo feminističko ludilo se nastavlja. Želimo pretvoriti žene u muškarce, a muškarce u žene. Ja doista ne razumijem je li to bolest ili nešto drugo. Međutim, bilo je i smiješnih situacija. Primjerice, u situaciji kada smo glasovali o, tome što ima premalo žena koje rade kao e, pastiri. To je bilo smiješno. Ali kad je riječ e, o ženama, članicama upravnih odbora, kompanija koje su izlistane na burzi, pa to je ozbiljno, to nije smiješno. Zapravo, e, zašto ne bismo rekli muškarcima da su zapravo žene i na taj način postignemo rodnu ravnotežu? To bi moglo funkcionirati, ali ovo je zapravo ozbiljna stvar. Ne bi to trebali samo tako pustiti. Naravno, Europska komisija zapravo e, uvodi zakonodavstvo. E, Europski parlament samo daje svoju suglasnost. I e, često kad je zakonodavstvo loše, često je Europski parlament iza toga. Ovo, ovime se narušava i poduzetništvo i suverenitet država članica. Mnoge parlamentarne rezolucije su besmislene, beskorisne, ali Uvijek se tu radi o imigrantima, homoseksualcima ili feministima koji su uvijek bolji od običnih europskih građana. Nikakva rezolucija ne može izaći iz ovog doma da se to ne, ne spomene. Pa to je bolest, to treba e, izbaciti iz Europske unije, te stvari treba promijeniti. Apeliram na druge države E, trebamo slijediti put e, Ujedinjenog kraljevstva i napustiti Europsku uniju. Trebamo stvoriti novu Europsku uniju kakvu su e, sanjali osnivači, utemeljitelji Europske unije. Ta Europa ne bi imala granica, ali ne bi se miješala u obiteljsku politiku, niti pokušavala mijenjati ulogu žena. Europska komisija bi se trebala baviti administrativnim dijelom provedbe zakonodavstva. Ne nam govoriti što trebamo činiti. Nadam se da ću doživjeti e, da se to doista i dogodi. Hvala. Hvala, rekli smo da nećemo prihvatiti prave kartone i sad ćemo nastaviti. Zastupnik Šosnjac ima riječ na jednu minutu. Izvolite. Pokušat ću objasniti vam nešto, dame i gospodo. Molim vas e, za pažnju. Vaši zaključci su krivi jer je vaša polazišna osnova kriva. Vi kažete da žene imaju iste kvalifikacije kao muškarci. To je potpuno krivo. A nakon toga lamentirate zbog neravnoteže u upravnim odborima. Mislite da se zapravo radi o teoriji urote da je to neka politika koja sprečava žene da uđu u upravne odbore, ali pogledajte gospodarstvo. Ako žene ne žele takve položaje, možda je to zato što nisu kvalificirane ili ne žele e, tako razvijeti svoju karijeru. Muškarci ne žive jednako dugo kao žene. Kako ćete E, muškarcima kompenzirati kraći život. Žene nisu na tržištu i to ne zato što su se muškarci urotili protiv njih. Saslušali smo sada sve klubove zastupnika. Sada individualna javna za riječ. Gospođa Šojdrova na dvije minute. živimo u društvu gdje se e, do slobodnoga dovodi u pitanje ravnopravnost e, i e, među muškaraca i žena. Dakle, to se ne dovodi u pitanje, ali situacija ne uzima u obzir činjenicu da 50% stanovnika predstavljaju žene. Žene koje su u upravnim odborima, u poduzećima, koje su na burzi, su jako malo zastupljene. U Češkoj radi se o svega 9% žena u tim upravnim odborima. Žene se obrazuju na isti način, predstavljaju više od 50% onih ljudi koji su diplomirali na fakultetima. Imaju dakle iste kompetencije, ali nisu zastupljene u upravnim odborima. Ali to je zato što žene također su i one koje imaju e, dužnost koju nitko ne može drugi zamijeniti. One su majke i često pomažu u obitelji. Međutim, e, žene moraju poboljšati cijelu situaciju i e, na taj način će biti i majke i poslovne žene. Zato je jako važno da vijeće provede direktivu i e, usvoji direktivu o ravnotežu između poslovnog i privatnog života. Doći ćemo dakle na kraj ovog dosijeja i direktiva će se provesti u državama članicama. Dopustite mi sada da postavim pitanje kolegama koji su za ovu direktivu. I e, zato se pitam zašto njihove države ne usvoje tu direktivu na nacionalnoj razini recimo u Španjolskoj, e, su rekli da će tako postupiti, a s druge strane upravo je Španjolska ta koja je na razini vijeća blokirala ovu direktivu. Naše e, progresivne vlade trebale bi usvojiti direktivu jer na razini država članica tu ne bi smjelo biti problema. Jednostavno želim postoji institucije da daju primjer. Hvala sada, gospođa Guteland ima riječ, izvolite predsjedavajući povjerenice. Više od 65% e, mladih e, diplomiranih e, su žene u Europi, imaju kompetencije, imaju diplome kako bi zauzele ključne položaje, ali su uvijek na marginama. To je nepravedno i to je glupo jer je to traćenje sposobnosti. Jednakost u poduzećima je nešto što bi trebalo omogućiti poduzećima da postanu rentabilnija. Što je veći broj žena u upravnim vijećima poduzeća na burzi, više će biti dobrih rezultata. To su studije pokazale, no i dalje se ide protiv toga u državama članicama. Protive se tim prijedlozima. Nema dovoljno žena u upravnim odborima, žene su podzastupljene i to je politika koja je po mom mišljenju doista jako čudna. Iz tog razloga smo sa zadovoljstvom primili ovu želju e, da se ide dalje i e, u Španjolskoj i da se povuče ta rezerva. Vrijeme je, krajnje vrijeme da sve zemlje to prime za ozbiljno i da djeluju kako bi žene imale veće, više mjesta u upravnim odborima. To je interes Europe. Zastupnik Hok. Hvala predsjedavajući. Pa to pitanje jednakosti između muškaraca i žena u upravnim odborima e, izaziva pitanje jednakosti u parlamentu, vijeću i komisiji. Od 12 zadnjih predsjednika komisije niti jedna žena nije bila. Od 30 predsjednika parlamenta samo dvije žene. Od 78, ponavljam, 78 bivših predsjednika vijeća samo su dvije žene bile. Stoga zašto organizacije koje zbore za zaštitu prava žena ne upiru prstom u to? Zašto se nijedan muškarac koji, e, koji je na čelu nekog poduzeća, organizacije ne ukazuje na to? Zašto se mora e, posezati za europske direktive kada su svi jednaki i muškarci i žene i, i pred pravom i svugdje jer to piše upravo i u poljskom ustavu. Mi smo društvo gdje imamo kompetentne, obrazovane žene, odgovorne i svako treba imati, biti odgovoran, prema svakome se treba postupati jednako, časno, dostojanstveno e, i na taj način treba postupati danas, to zahtjeva naša civilizacija. Hvala gospođa Besera. Besreće, izvolite, imate jedan minut. Hvala vam. Hvala na vašoj podršci, na vašoj snazi i odlučnosti. Danas neki govore da žene nisu na upravnim mjestima zato što one to ne žele. No, udio žena u upravnim odborima poduzeća na burzi prešao je sa 10% 2005. na 22% e, sada. Drugi tvrde da inicijative poput eh, Women on Board, žene u upravnim odborima, su nepotrebne. A opet, eh, žene predsjedaju samo 7% upravnih odbora i predstavljaju samo 6% izvršnih ravnatelja glavnih poduzeća, najvećih poduzeća. Dakle, taj stakleni svod postoji, a postoji i blatnjavi pod. I Europska unija može pomoći da se jedan razbije, a drugi počisti. žene u upravnim odborima ostvaruju veće, rezultate, to je učinkovito, pragmatično, načelo jednakosti od ključnog značaja. Dakle, krajnje vrijeme da se deblokira to u vijeću i mislim i nadam se da će Rumunjska zauzeti jasan stav. Hvala, zastupnice Forenza. Zahvaljujem predsjedavajući. Hvala i kolegama iz redova socijalista i demokrata. Da, moram reći kolegica Mlinar izvjestice Mlinarija, da smo radili na srodnom izvješću i e, to vrlo predano. Ali moramo biti svjesni da se suočavamo s istim simptomom. Dakle, radi se o kulturi gdje vidimo da pokazatelji koji su nam sada pokazali da to ne smije na kraju postati vektor dalje diskriminacije. Ipak moramo biti svjesni da u ovom parlamentu moramo davati e, odgovore ne samo za e, stakleni svod koji se odnosi na 1% žena, već se moramo boriti protiv svih oblika diskriminacija, naročito oni koji se odnose na onih 99 preostalih posto žena. Dakle, moramo se boriti protiv e, diskriminacija po rodnom načelu, po svim drugim načelima. Ja zaista mislim da moramo jako puno posla pred nama i kao što je rekao kolega Urtasun, ipak smo mogli napraviti više u ovom parlamentarnom sazivu sada. Kolegica Juta na jednu minutu. Hvala. U studenom 2012. godine u prvom čitanju parlament je izglasao direktivu o ženama u upravnim odborima, a ona je i dalje blokirana na vijeću. Cilj ove direktive bio je da se ostvari bolja rodna ravnopravnost između muškaraca i žena u upravnim odborima velikih poduzeća. Ali eh, kada kažemo da je ipak važno da žene na osnovu svojih kompetencija i znanja dođu na ta mjesta, a ne zbog nekih e, direktiva. Kolega koji je malo prije govorio, žao mu je, moram mu reći da žene imaju više diploma nego li muškarci. Dakle, više od njih ima sveučilišno obrazovanje. Neki podaci zbog kojih je došlo do ovog prijedloga, vidjeli smo da je svega 13% mjesta u upravnim odborima su bile mjesta na kojima su bile žene. I zaista se pitam zašto se ne može to deblokirati na vijeću. A i kako će se to zastupiti jer mi predstavljamo velik broj žena. Zastupnik imate minuti pol, izvolite. Jako dobro poznato Prema Europskoj studiji o jednakosti prava 2017. žene su predstavlja samo četvrtinu upravnih odbora u Europskoj uniji. U biti 2015. veći broj bio e, imen e, predsjednika E, koji su upravljali sa 500, bili na čelu 500 najvećih e, poduzeća koji su se zvali John, nego što je uopće, u, u, uopće bilo žena. Žene rade u ljudskim resursima, u komunikacijama, ali ne u glavnoj upravi. Ako ljudi koji upravljaju poduzećima su prvenstveno muškarci, kako onda takva poduzeća mogu predstavljati sva moguća mišljenja društva. Stalno se zapošljava iste e, ljude sa istim profilima i istina je da mi se mi e, imamo tendenciju raditi sa sebi sličnim ljudima, ali tako, no to sve nema smisla. Prema MMF-u sudjelovanje, veće sudjelovanje žena poboljšava e, kvalitetu rada i iz tog razloga je potrebno imati više žena u upravnim odborima. Hvala. Zastupnik Oferati, izvolite, imate jedan minut. Hvala lijepa. E, za vrijeme naših rasprava često podsjećamo e, da je jedno od temeljnih i osnivačkih načela Europskoj uniji upravo jednakost među spolovima. I onda čujmo čujemo argumente poput ovih što smo ih čuli jutros. Jer neke stvari ovdje su stvarno sramotne, naročito stajalište vijeća. Prije više od sedam godina izgleda slana je ova direktiva velikom većinom, a ništa se ne događa. A onaj cilj o kojem se govori u direktivi nije nešto što je nemoguće ostvariti. 40% žena u upravnim odborima nije nešto tako nemoguće. A također tražimo i e, da se e, plaće ujednače. Mi jednostavno tražimo korak naprijed u dobrom smjeru, a to je za sada samo ostalo na razini dobrih namjera. Molim vijeće da nam pokaže da ide u pravom smjeru, dakle da poštuje i da zaživi ova direktiva koju smo izglasali. Hvala. Sada zastupnica Kumeneva. Hvala predsjedatelju. Stakleni strop blokira karijeru tisuća žena i uništava njihove živote. Radne žene s iskustvom isključene su iz upravnih odbora, slabije su plaćene, kažnjene su ako osnuje obitelj, maltretira ih se na raznorazne načine. Ove naše direktive zasigurno je jedna od mogućnosti da se riješe ove nejednakosti. Zašto se to ne usvaja? To je moje pitanje za vijeće. Što ćete poduzeti kako biste se suprotstavili tom toj pojavi staklenog e, stropa i kako ćete promovirati jednakost između muškaraca i žena tijekom e, rumunjskog predsjedništva. Hvala. Hvala, gospođo Kuneva. Ne vidim gospodina Martina, tako da možemo preći na slobodno javljanje za riječ. molim vas, držite se određenog vremena od jedne minute maksimalno. Gospođa Kinječi, izvolite. Hvala predsjedniče, povjerenice. 2017. godine rečeno je da su žene samo četvrtina članica upravnog odbora europskih poduzeća na burzi a podaci dan danas se jako razlikuju u različitim državama članicama Europske unije. Nedostatak e, žena na takvim položajima nije samo diskriminacija koja se temelji na rodnim predrasudama, već je to također šteta za tržište rada u Europi. Kako bi se ostvarila bolja rodna ravnopravnost, pokazalo se da se određenim zakonodavnim mjerama mogu postići neke stvari zahvaljujući takozvanim ružičastim kvotama. U Italiji zahvaljujući takvom zakonu ima više od 33% žena u upravnim odborima i to je zapravo omogućilo poboljšanje svih pokazatelja o radu tih poduzeća. Zato se nadam da će rumunsko predsjedništvo što je prije moguće ostvariti ovu direktivu. Hvala. Zastupnica Grapini na jednu minutu. Hvala predsjedavajući, povjerenice. Ovdje se radi o temi o kojoj se uveliko raspravljalo puni 7 godina, to su kolege već zaboravile. Ja hoću reći prvenstveno muškarcima koji su ovdje govorili o nejednakosti, ali želim se obratiti muškarcima koji su doma i koji, su, koji se osjećaju kompleksirano. Antropološki žene su programirane da budu najbolje na poslu i kući. Svaka žena ima barem dva radna mjesta, i ono kući i ono profesionalno i mogu se i tekako dobro snaći u upravnim odborima. Ja vam to jasno govorim, žene mogu raditi dvije stvari istovremeno. Ne postoje muškarci za e, poslovi za <clears throat> žene i poslovi za muškarce i nadam se e, povjerenice da ćemo moći e, eliminirati tu manjinu, blokirajuću manjinu u vijeću. Žao mi je što moramo imati kvote, ali ako društvo to drugačije ne može shvatiti, onda kako valorizirati žene? Ja mislim da treba intervenirati. Da, povjerenice, ja se slažem s tim. Direktiva za jednakost između profesionalnog e, i privatnog života i sve što ste rekli, sve studije to pokazuju, sve to sada treba biti preneseno, provedeno u praksu, jer na kraju će cijelokupno društvo dobiti, biti na dobitku. Gospodine Marijas, izvolite. Uloga žena u društvo to je važno i ova dosadašnja situacija mora se promijeniti. Žene moraju biti bolje zastupljene u upravnim odborima. No, društveni inženjering koji Europska unija pokušava nametnuti kako bi se ostvario taj cilj neće uspjeti. Ne možemo primorati poslovne, poslovne subjekte da to naprave Europska unija tvrdi da je to drugačije. No, dopustite da kažem, 140 milijardi, to je proračun Europske unije, 70 milijardi. 70 milijardi proračun Europske investicijske banke. Ne bismo smjeli imati europsko financiranje ili kupovati poduzeća ako nemaju dovoljan broj ili pomagati poduzeća ako nemaju zadovoljavajući broj žena u upravnim odborima. Na taj način bi stvari automatski riješile jer ako se ne mogu ako poduzeća ne mogu prodati svoje proizvode, svoje dionice, ako ne mogu dobiti sredstva od Junkerova plan, Junkerovog plana, onda e, će e, se prilagoditi. To je način da se to riješi. Mm. Od sada nadalje onaj tko prekorači vrijeme prekinut ću ga. Sada zastupnica Pičerna ima prva riječ. Iz jutrošnje rasprave vidimo da većina u ovom parlamentu zaista misli isto o ovoj direktivi. Pazite, nije to ništa Bog zna što, to je jednostavno koračić u pravom smjeru jer se ne nameće zastupljeno žena u upravnim odborima. Jednostavno se prime na znanju da se ne može samo zastupati 50% europskih građana, dakle muškarce, već želimo stvarnu zastupljenost i samih žena. Gdje je tu problem? Kao i obično, problem je u vijeću. To kažem s puno gorčine i jako zabrinuta. Naime, s jedne strane parlament želi da te institucije iz Europske unije napreduju, a s druge strane tu je stav vijeća koji nažalost gospodine predsjedniče prečesto blokira te korake u pravom smjeru. Ako je ravnopravnost zaista u temelju europskih vrijednosti, treba djelovati. Hvala sada zastupnica Meissner. Hvala, predsjedavajući. Jako me veseli ova direktiva i ova rasprava iz više razloga. Kad raspravljamo o ovome sve više čujemo muškarce i muškarce koji tražu veću jednakost za žene i veću zastupljenost žena u svojim sektorima. Jer mi smo jednako dobre kao i muškarci. Govorilo se o razlici u plaćama. Znam da je to u Njemačkoj dosta visoka razlika spram drugih žena. U ostalom tamo se razgovara o zakonu, jednakosti. Neke države su već stavile, uspostavile i izglasale zakone jednakosti između muškaraca i žena. Sramotno je što se uopće danas o tome još razgovara. No veliko mi je zadovoljstvo bilo čuti gospođu Regner koja kaže da se tu radi o DNK-u Europske unije kada se govori o tom paritetu. I doista se nadam da ćemo moći imati veliki konsenzus i da ćemo vidjeti kraj tom dosjeu. Hvala gospođo Ward. Nevjerojatno je vidjeti da ova inicijativa za jednakost između muškaraca i žena u upravnim odborima e, je blokirana u vijeću već pet godina. To pokazuje koliko su države članice konzervativne, koliko mogu biti konzervativne. I doista je zabrinjavajuće to što je ova inicijativa tako kontroverzna. Dakle, rad na jednakosti na izvršnoj razini poduzeća politika je koja je važna, ali istovremeno se prvenstveno bavi privilegiranim ženama i nije nikako čudo što imamo onda tolikih problema e, rješavati probleme marginaliziranih žena. U poslovnom sektoru žene su na raskrižju više strukih diskriminacija, suočene su sa ogromnim E, izazovima crne, e, e, crnkinje, romkinje i druge su jako često zanemarene. Nakon što je ostvaren sporazum o direktivi prošlog tjedna o ravnoteži između privatnog i poslovnog života, pozivam vijeće da stane u kraju ovoj sramotnoj situaciji i da uloži sve moguće napore kako bi se konačno našlo, došlo do konsenzusa i za ovu inicijativu Women on Board. Hvala, zastupnice Miranda, izvolite, imate jedan minut. Najviše hvala predsjedavajući. Jednakost e, između muškaraca i žena u upravnim odborima je sekundarno pitanje, ali je prikaz, ilustracija stanja u vijeću. Dakle, žene u upravnim odborima predstavlja 22% javno evidentiranih radnih mjesta u Španjolskoj i u Švedskoj, 26% općenito. Daleko smo od idealnih razina u Europi. Već smo razgovarali o ovoj temi, ali i sedam godina nakon što smo raspravljali, počeli raspravljati o tome i dalje raspravljamo o ovome i daleko smo od e, uspjeha. Hvala, zastupnica Žana. Dragi predsjedavajući, povjerenice, ministri. Ja kao e, ministarska zastupnica pozdravljam ovu direktivu i drago mi je što je ovo jedan od prioriteta rumunskog predsjedništva u nekim državama neke države članice su recentno promijenile svoj stav i uvjerena sam da će e, se u vijeću napredovati na ovom dosjeu. Pitanje žena u upravnim odborima je kompleksno zbog kulturnih razloga. Stakleni s vodu u poslovnom sektoru ne, ne dovodi u pitanje samo žene na čelnim mjestima, već općenito sputava žene u razvijanju njihovih potencijalnih e, sposobnosti. Iz osobnog iskustva mogu vam reći da žene koje preuzimaju e, ključna mjesta u poduzećima mogu i dati podršku razvoju poduzeća. I stoga podržavam e, rumunsko predsjedništvo da <laughs> nastavi razgovarati o ovoj direktivi. Hvala. Ovim smo završili e, raspravu, a sada će gospođa Jurova e, dati repliku u ime Europske komisije. Hvala lijepa. Hvala vam, uvaženi zastupnici, na odlučnosti i potpori koju Europski parlament e, daje e, na ovu temu o kojoj ste danas raspravljali, a zahvalna sam i medijima što pokazuju toliki interes za ovu temu. Zaključno ću reći par riječi e, kad sam e, već i ranije rekla zapravo da komisija i kako se e, zalaže da prođe ovaj e, zakonski propis, dakle ovo zakonodavstvo na vijeću. Međutim, mi ne čekamo da se na vijeću situacija deblokira kako bismo dali potporu većoj raznovrsnosti, boljoj zastupljenosti i to ne samo u poslovnom svijetu. Dopustite mi samo da vam dam par statističkih podataka. Preko 50% žena živi u našem društvu. 62% onih koji su e, završili fakultet su žene. Prema tome, bilo bi normalno da imamo adekvatnu zastupljenost žena u pojedinim područjima u životu. Međutim, usporedimo podatke. 22% žena su u upravnim odborima, a samo 6% njih su na najvišim izvršnim mjestima kao izvršnoj direktori. 23% žena su u nacionalnim parlamentima, u državama članicama u vla, nekim vladama e, tek jedna ili dvije žene, a nedavno je e, u Europi bila jedna vlada bez jedne žene među ministrima. Međutim, ima i pozitivnih primjera. U komisiji već imamo 40% žena koje obnašaju više dužnosti i to je e, zapravo rezultat potpore koja se daje i kojem se zajamčuje pravična konkurencija koja ne dopušta nikakve prepreke koje se često vide na drugim mjestima. Odgovorit ću gospodinu Žolteku koji je međuvremenu izašao iz dvorane. Ja kao žena u Europskoj komisiji e, se osjećam dobro. Na visokoj sam dužnosti i nisam trebala postati muškarac kako bih mogla donositi visoke e, takve visoke e, odluke. Drago mi je da je Jean-Claude Juncker tu. E, devet žena povjerenica radi u komisiji koju on predvodi i mislim da na taj način imamo dobre pretpostavke da žene se nađu na položajima gdje se donose odluke. Dakle, ovakva situacija pokazuje još uvijek nezdrave aspekte europskog društva. Naporno radimo da se to promijeni. I ponavljam, ne čekamo da se direktiva o ženama u upravnim odborima deplokira na vijeću, e, već radimo na mnogim drugim pitanjima. Gospođo Parker, pročitajte najnoviju načicu prijedloga direktive pa ćete vidjeti e, da nije dovoljno da netko bude žena da bi dobio neko radno mjesto, već e, se mi zalažemo za to da te poslove dobiju kompetentne osobe. Budemo li usvojili ove, e, ovo zakonodavstvo, e, znamo i da države članice mogu raditi same na tome, mogu usvojiti istovrsne zakone, ne moraju čekati da se usvoji direktiva. Ni komisija ne čeka u međuvremenu, radimo na puno nezakonodavnih e, propisa i radimo sa mnogim poduzećima, najvećima, Sodexo, IBM, Siemens, IKEA, sve su to multinacionalne tvrtke koje promiču raznovrsnost i ravnopravnost, što je zapravo na prednost tih poduzeća. I na taj način e, takva poduzeća šire tu e, pozitivnu kulturu koja e, postoji u poslovnom svijetu. Radimo dakle puno, a u međuvremenu Prešli smo naš plan B, ne čekamo da se usvoji direktiva, već radimo puno toga drugoga da bi se ciljevi ostvarili. Moram reći da i dalje vjerujemo da će se ovaj za, ova direktiva usvojiti. E, zaista e, vjerujemo da će nam u tome pomoći rumunsko predsjedništvo. Hvala lijepa povjerenici i Jurovoj, a sada još gospođo u ime vijeća. Hvala lijepa. Poštovani zastupnici, hvala na ovoj raspravi. Kao što sam rekla u uvodnom dijelu, zaista naše e, predsjedništvo se zalaže e, da se ova tema dovrži. Mi smo krenuli u bilateralne razgovore sa e, manjinom država koji blokiraju ove direktive. Radimo dakle na ovoj tematici. Ne smijemo zaboraviti da je predsjedništvo u rukama država članica. Prema redovnom zakonodavnom postupku treba imati kvalificiranu većinu kako bi se postigao dogovor među državama članicama. Usporedno surađujemo s Europskim parlamentom kako bi europsko zakonodavstvo napredovalo. Pripremamo čitav niz zaključaka o razlici u plaćama između meškaraca i žena, o rodnoj ravnopravnosti, ne bismo li usvojili zaključke 13. lipnja na sastanku vijeća, zaključke o odnosu između privatnog i poslovnog života. A u veljači održat će se i sastanak skupine na visokoj razini koja se bavi pitanjima rodne ravnopravnosti. Također na sastanku ministra u e, travnju ćemo se baviti tom tematikom. E Hvala što ste e, danas raspravljali o tako važnoj temi. Ako vijeće i parlament surađuju, e, možemo zajedno stati na kraj, na kraj diskriminaciji nepravednosti i ostvariti ravnopravnost za sve žene i muškarce. Ovo su eh, teška vremena, ali budućnost pripada ravnopravnosti. Hvala gospođi Čot. S ovim zaključujemo ovu zajedničku raspravu. Na dnevnom redu slijedi rasprava o budućnosti Europe s budućim, eh, eh, o budućnosti Europe s predsjednikom vlade Finske. Međutim, načinit ćemo stanku od jedne minute. First of want to thank the Finnish Prime Minister for being here. Hvala finskom predsjedniku što je došao na današnji sastanak. To je zaista jako e, važno jer e, u parlamentu redovito slušamo mišljenja različitih država članica Europske unije. Europski parlament smatra da ima nekoliko ključnih tema. Želimo više ovlasti za Europski parlament, želimo više, a ne manje Europe. Želimo ojačati Europu, a ne želimo da se ona uništava. Što se tiče višegodišnjeg financijskog okvira, želimo da se pređe s 1,1 na 1,3%. Želimo vlastita sredstva, a imigracija je važna tema za Europski parlament. Europski je parlament odobrio reformu dublinskih pravila, želimo da Europsko vijeće o tome donese odluku. A jučer i danas raspravlja se o dvijema ključnim stvarima, a to su Brexit i o Venezueli. U tom kontekstu važno je saznati što vi mislite o budućnosti Europske unije. Znamo što o tome misli Europska komisija, postoje tu stajalište parlamenta, naravno stajališta različitih država članica, a sada je važno da čujemo mišljenje Finske. Izvolite predsjedniče vlade. Želim vas podsjetiti da se možete prijavljivati za spontano javljanje za riječ koje to ćemo mogućnost registriranja, odnosno prijavljivanja za go, da uzmete riječ, zaključiti čim premijer završi s govorom. Predsjedniče parlamenta, predsjedniče komisije, zastupnici, ja sam bio na sjevernom dijelu Finske gdje živim bilo je minus 30 i bilo je metar snijega. Znači pravi vjetar. moram reći da mi je zadovoljstvo biti danas ovdje. Europski parlament je obavio sjajan posao s obzirom na izazovne okolnosti. Razgovori o budućnosti Europske unije ključni su iz dva razloga. Kako bi se ostvarila vizija iz Rimske deklaracije, moramo razgovarati o tome kako ostvariti dostatnu jedinstveno zajedništvo da bismo donosili i provodili odluke. Drugo, moramo razgovarati kako bismo vidjeli e, ko, tko ima kakve prioritete e, vezano uz e, djelovanje i proračun Europske unije. Kad sam radio kao poduzetnik, upoznao sam brojne sestrinske kompanije e, širom Europe. Sjećam se kad sam putovao kako bi se upoznao sa izvršnim direktorom velike francuske kompanije kada sam bio u 30. godinama. U zrakoplovu sam čitao vodič koji mi je supruga posudila tamo je pisalo da nikad ne smijete postaviti pitanje e, o obitelji kada, se, kada imate poslovni sastanak e, s Francuzom. Kada sam došao na poslovnu večeru, e, izvršni direktor je tamo bio sa svojom suprugom i kćerkom. Njegovo prvo pitanje bilo je vezano uz moju obitelj. I tada sam shvatio da mi europljani imamo puno više toga zajedničkog nego što nam se čini. Već 20. godina 20. stoljeća ideološki otac finske centrističke stranke Santeri Alkio napisao je da, da bi se ostvario mir u Europi kontinent treba e, razmisliti da usmjeri svoju politiku e, u smislu u smjeru ujedinjenih europskih e, država. Također je spomenuo i zajedničku valutu. On je bio pionir u, u mnogo područja kao što ovaj primjer e, pokazuje. Međunarodna suradnja te mir i gospodarski e, razvoj doista su nešto što rukovodi naše djelovanje u Finskoj. Posljednjih godina, međutim, e, dobili smo poduku iz populizma u Europi. Vidjeli smo kamo to vodi kada se rješenja za složena pitanja nude e, pre, prevelikim pojednostavnjivanjem. I na kraju nitko ne preuzima odgovornost. To se dogodilo u Ujedinjenom kraljevstvu i sada svi vidimo kakav je rezultat. Nije to samo slučaj samo sa Brexitom, već e, se populizam može vidjeti u Europi na različitim područjima. Nazadovanje u pogledu vladavine prava, u pogledu slobode e, medija i ženskih prava – novosti su, odnosno vijesti koje ne bi čovjek očekivao u 21. stoljeću u Europi. Kako Europska unija može promicati svoje zajedničke vrijednosti u svojim vanjskim politikama ako u tome ne uspjeva interno? Naše zajedničke vrijednosti poput demokracije i vladavine prava temelji su slobode, sigurnosti i prosperiteta Europe. Te vrijednosti trebale bi e, zbližavati države članice. Moramo naći način da premostimo unutarnje podjele u Europi. Istovremeno ne možemo prihvatiti nikakve kompromise koje se odnose na vladavinu prava. Finska doista podržava E, komisijin prijedlog koji se odnosi na vladavinu zakona u kontekstu VFO-a. Uvjeren sam da postoji način da se uspostavi jedan uravnoteženi mehanizam da bi se postigao taj cilj. Gospodine predsjedniče, uvaženi eurozastupnici, najvažniji elementi koji definiraju stajalište Finske prema razvoju Europske unije kao i monetarne unije odnosi se na poštovanje odluka koje su već donesene te na njihovu učinkovitu provedbu. Snažno podupiremo Europsku uniju koja svoju vjerodostojnost dokazuje konkretnim djelovanjem. 2015. godine moja vlada započela je sa svojim djelovanjem kada je javni deficit iznosio gotovo 3,5% e, u odnosu na e, odnosno 3,5% BDP-a. Ostvarili smo Um, e, uštede od 2% BDP-a. E, proveli smo reforme kako bismo unaprijedili javne financije poput reforme socijalnog, zdravstvenog i mirovinskog sustava. Isto tako, provedena je interna devalvacija od 4% i to e, poticanjem zapošljavanja i rasta. Sa sindikatima smo se dogovorili oko zamrzavanja i rezanja plaća oko produženja za 24 sata e, godišnjeg radnog vremena, zatim oko smanjenja doprinosa za poslodavce a to su samo neke od mjera. Kao što možete pretpostaviti, e, te mjere nisu baš bile e, popularne. Sada, nakon tri godine, oporavili smo se u pogledu javnog deficita, ja, e, državni proračun je uravnotežen, a stopa zapošljavanja je najviše u posljednjih 30 godina. Mislimo da rješavanje ovakvih problema stalnim fiskalnim transferima e, nam je neprihvatljivo. Najbolje osiguranje od ekonomskih šokova su uravnoteženi proračun i niska stopa duga Puno puta tijekom e, ovih godina e, sjetio sam se onoga što je rekao Jean-Claude Juncker. Mi svi znamo što treba e, napraviti, samo ne znamo kako da ponovno dobijemo izbore nakon što smo to napravili. Ja s svoje strane to ću testirati u praksi tijekom izbora koji nam slijede u travnju. Ono što želim reći je da unatoč riziku države članice moraju biti u stanju donositi odluke i provoditi ih. Učinkovita provedba je apsolutno najbolji način da odgovorimo na sadašnje buduće izazove. Trebamo provesti um, jedinstveno tržište te ustrajavati na istraživanju, razvoju i inovacijama, provesti politike unutarnje i vanjske sigurnosti, Zatim trebamo provesti i e, migracijsku politiku kao i politiku koja se odnosi na klimu. E, kvalitetna provedba najbolji je način borbe protiv populizma te je to najbolja metoda za povećavanje povjerenja građana na u Europsku uniju. Dame i gospodo, Finska će predsjedati Europskom e, unijom u drugom dijelu ove godine. Htio bih istaknuti neka područja koja će predstavljati naše prioritete tijekom predsjedništva. Tu su također, eh, to su također teme na kojima Europska unija mora biti u stanju bliskije surađivati te ostvarivati učinkovit, i te djelovati učinkovitije mislimo da je VFO e, ključan e, provedbeni alat za buduće politike Europske unije. Prema mišljenju Finske, e, sadašnja razina VFO-a treba biti što je više moguće bliska sadašnjem relativnom udjelu. Treba staviti naglasak na područja gdje Europska unija može postići najbolje rezultate poput migracija, sigurnost, jedinstvenog tržišta, inovacija, digitalizacije i klime. Također, mislimo da je potrebno e, realocirati sredstva prema ruralnom razvoju unutar proračuna. Zajednička poljoprivredna politika e, osigurava priuštivu i sigurnu hranu za europske građane, osigurava da e, poljoprivrednici žive e, razumnim e, životnim standardom te se promiču zapošljavanja u prehrambenoj i poljoprivredno prehrambenoj industriji. Istovremeno, kohezijska politika stvara uravnoteženi razvoj između država članica i unutarnjih. Uvjeren sam da ćemo uspjeti naći uravnoteženi kompromis između tradicionalnih e, područja politike i novih izazova. Uvjeren sam da ćemo mi u tome uspjeti tijekom finskog predsjedanja. Drugo, potrebna nam je e, migracijska politika koja će se temeljiti na sveobuhvatnom pristupu. Prvo, trebamo djelotvornije se suočiti s uzrocima migracija. Osim e, razvojne suradnje i pružanja humanitarne pomoći, potrebna je trgovinska razmjena i investicije kako bismo otvarali radna mjesta i ostvarili održivi razvoj. Trebamo isto tako naporno raditi kako bi politika vraćanja bila djelotvornija. Interni aspekt migracija u našim je rukama. Trebamo se sve više nositi s migracijama putem izravnih preseljenja iz izbjegličkih kampova. To znači to će značiti i smanjenje pritiska na vanjske granice Europske unije, kao i manje krijumčarenja. Istovremeno, upravljanje našim e, e, vanjskim granicama treba osnažiti. Potrebno je isto tako rješavati najkompliciranija politička pitanja, kao što je mehanizam, koji e, mehanizam solidarnosti tijekom kriza. Ključno je da se unaprijed usuglasimo oko toga, a ne e, usred krize kao što je bio slučaj 2015. godine. Treće, suradnja u području sigurnosti i obrane također je važna i potrebno ju je e, intenzificirati. Finska apelira na postizanje ambicioznog napretka u području suradnje, u području sigurnosti i obrane zajedno s Francuskom. Drago nam je da je postignut napredak u tom smislu. E, uspostava Europskog obrambenog fonda i pesco također su koraci u pravom smjeru. Trebamo se sada usredotočiti na provedbu i na postizanje rezultata Europska unija također je osnažila svoju sposobnost da e, za, nošenje s hibridnim prijetnjama. Europski centar za borbu protiv hibridnih prijetnji u Helsinkiju doprinosi spremnosti članica Europske unije i nato u borbi protiv takvih prijetnji. Htio bih zahvaliti 19 država koje u tome sudjeluju, od kojih e, su 16 države članice Europske unije na, e, na snažnom angažmanu. Također bih pozvao i druge države članice da se pridruže centru. Četvrto, moramo e, poboljšati jedinstveno tržište. Mi imamo najbolje jedinstveno tržište u svijetu. Osim što doprinosi inovacijama i trgovini, ovo je najbolji način za otvaranje novih radnih mjesta. Puno je tu potencijala, pogotovo u području usluga i digitalnih proizvoda. U našim je rukama da poboljšamo e, stanje. Pozivam nas da nađemo e, zajednički E, način da usvojimo tih 35 prijedloga o kojima se trenutno pregovara. Nadam se da će u budućnosti nova komisija e, usvojiti holistički pristup gdje će se bolje povezati jedinstveno tržište digitalizacija, industrijska politika te vanjska konkurentnost. Trebamo E, usvojiti strategiju rasta koja će više gledati prema naprijed, to među ostalim uključuje mobilnost podataka, umjetnu inteligenciju te osnaživanje multilateralnog trgovinskog sustava. Isto tako, e, treba povećati konkurentnost Europske unije provedbom socijalnog stupa. Ključno je promicati jednakost u e, poslovnom svijetu te povećati razinu obrazovanja svih građana. Nadalje, trgovinska politika također je ključna za konkurentnost Europske unije te za otvaranje novih radnih mjesta. Kad je riječ o e, sporazumima o slobodnoj trgovini, zadovoljan sam, sam s postignutim sporazumima vezanima, dakle uz sporazume s Japanom, Vijetnamom, Singapurom, Meksikom i Kanadom. I nadam se brzom napretku u pogledu e, pregovora koji su u tijeku. Međutim, e, šteta je ako veliki akteri i dalje grade e, trgovinske zidove. Trebamo to spriječiti i srušiti postojeće zidove. Pogotovo iz perspektive malih zemalja šteta bi bila fatalna. Moramo poštovati zajednička pravila koja se odnose na trgovinu. Isto tako, moramo djelovati i u području klime i, i predvoditi djelovanje u tom smislu. Izvješće Međunarodnog panela o klimatskim promjenama nas je podsjetilo koliko e, klimatske promjene mogu e, predstavljati prijetnju životu na e, ovom planetu. Mislim da ovaj izazov nudi puno mogućnosti budući da sam inženjer, ja uvijek razmišljam na taj način da tražim rješenje i rješenje tražim i u tehnologiji. Uvjeren sam da kako se svijet sve više kreće prema niskougličnom e, razvoju, mislim da ćemo razvijenjem novih e, klimatskih tehnologija i s ambicioznom klimatskom politikom isto tako doprinijeti otvaranju novih radnih mjesta u Europi potrebne su nam mjere na tri područja vezano uz emisije CO2, vezano uz ponore e, ugljika i nove tehnologije. Prošlog tjedna Finska je bila domaćin e, nordijskog klimatskog sastanka u Helsinkiju. Nordijske zemlje obećale su povećati razinu svojih e, klimatskih ambicija do 2020. godine. Nordijske zemlje žele katalizirati napore kako bi se e, globalno zatopljavanje ograničilo na 1,5 stupanj Celzijusa. Isto tako, tijekom e, razgovora o finskom parlamentu, osam finskih političkih stranaka e, dogovorilo se da će Mm, se, eh, da će se držati cilja da Europska unija postigne eh, ugljičnu neutralnost do 2050. godine, što znači da trebamo povećati svoje obveze vezane uz smanjenje emisija za 2030. godinu eh, da na, na barem 55% u odnosu na razine 1990. godine. Kad je riječ o sustavu trgovanja emisijskim emisijama, to je najučinkovitiji način za smanjenje emisija. Finska želi obnoviti taj sustav kako bi cijena emisijskih jedinica e, e, poticala e, subjekte prema smanjenju emisija brže i učinkovitije. Predložili smo da se uključe novi sektori poput grijanja i hlađenja u zgradarstvu da se to uključi u ETS. Isto tako, mislim da trebamo ubrzati tranziciju prema e, kružnoj ekonomiji i bioekonomiji. Bioekonom, e, akcijski plan za bioekonomiju treba provesti bez odlaganja. Moja vlada je odlučila da neće e, dati poklone kao predsjedništvo, već želimo u želimo iskoristiti taj novac e, na e, zrakoplovne karte tijekom e, predsjedništva. isto tako potrebno je povećati mjere da se povećaju u ponori ugljika. Naš svijet ima 4 milijarde hektara šuma i 5 milijardi hektara poljoprivrednih zemljišta. Ako uvedemo neke promjene u poljoprivredne prakse e, možemo zadržati velik dio e, CO2 u poljoprivrednim zemljištima. Imamo sto e, takozvanih ugljičnih poljoprivrednika koji testiraju nove prakse u Finskoj. Isto tako oceani i karbonatni minerali mogu hvatati ugljik dioksid, a isto tako moramo saditi više šuma. E, u, samo u Africi e, svake godine se izgubi 2 milijuna hektara šuma, što odgovara ukupnoj površini Slovenije. E, kao što kaže izvješće FAO-a o stanju današnjem stanju svjetskih šuma, odgovor svijeta na klimatske promjene mora biti veći fokus na šume. Jedan od koraka koji trebamo poduzeti je vanjsko e, financiranje Europske unije kako bi se povećali globalni e, ponori ugljika. Finska je predložila uspostavi e, šumskog fonda između Europske unije i Afrike. Investicije u šume bi maksimizirale učinak na klimu i na ruralna radna mjesta u Africi. Moramo isto tako usvojiti nove tehnologije. Imamo E, već sada tehnološku sposobnost e, hvatanja e, CO2 iz zraka i pretvaranja ga u druge proizvode. Europska unija treba ulagati u istraživanje i razvoj te bolje iskoristiti ogroman potencijal znanosti, tehnologije i inovacije u ovom području. Također trebamo razmišljati o inovativnim načinima kako bismo stvorili nove poticaje i primijenili metode koje su se temelje na tržištu kako bismo osigurali i povećali e, broj ponora ugljika. Mislim da trebamo učiniti više i brže. E, e, moramo smanjiti emisije, povećati broj ponora ugljika te usvojiti nove tehnologije hvatanja CO2 iz zraka ili iz izvora emisija. Dragi europljani, nakon euro izbora Europsko vijeće mora se dogovoriti oko ambicioznog i sveobuhvatnog e, programa. Osim klimatskih promjena trebamo se usredotočiti i na rast i na sigurnost, kao i na pitanja vezana uz e, vladavinu prava. Apeliram na ujedinjeniju Europsku uniju koja je sposobna konkretnije djelovati, e, bolje provoditi mjere i preuzeti odgovornost. To znači preuzimanje odgovornosti za nas same, za ljude i za naše okruženje, za gospodarstvo i za planet. Sjetimo se da smo mi svi ovdje kako bismo osigurali bolju budućnost za mlade i za nove generacije. Za e, radi naše budućnosti, zajedničke budućnosti, svi, svima nam treba Europska unija koja je odlučna učinkovita i ujedinjenija. Ne mogu dovoljno naglasiti koliko je važno da se stvari provode. Zato sam e, tijekom govora toliko puta naglasio riječ provedba. Demokratske snage Europe će povratiti povjerenje ljudi donošenjem odluka i provođenjem tih odluka kod kuće i ovdje u Briselu. Hvala na pozornosti. Hvala vam lijepa, predsjedniče vlade, na ovom govoru pred Europskim parlamentom. A sada dajem riječ Jean-Claude Junckeru ime Europske komisije. Gospodine predsjedniče, gospodine predsjedniče vlade, dame i gospodo zastupnici. Irke i meni je jako drago e, da je, o, smo ovdje sa predsjednikom vlade Finske, našim prijateljem Juhom. 1995. E, godine Finska je postala članica Europske unije, a e, ja sam tada postao predsjednik vlade baš toga dana. A od onda do danas ponekada u Europi neke stvari funkcioniraju. Finska je od prvog dana kad je postala članica Europske unije se ponašala kao da je jedna od e, utemeljiteljica Europske unije. Od samog prvog dana neke e, zemlje koje su utemeljile Europsku uniju e, dobro bi učinile da slijede primjer Finske. Od kako je Finska postala članica Europske unije, pokazala je da zna slušati Finska i različite vlade koje su bile na vlasti u toj zemlji znaju slušati. I Finska čuje ono što sluša i pretače ono što je slušajući druge čula i to dakle pretače u politike. E, tako je učinio i e, predsjednik e, vlade Finske nekada i danas ću ga vidjeti, on je nekada bio predsjednik vlade, bio predsjednik vlade i tu sam s Irkijem. Evo, tri predsjednika vlade će danas razgovarati s komisijom jer ću se jednim od njih sastati večeras. Dakle, finsko predsjedništvo dolazi u posebnom trenutku, dakle nakon europskih izbora, prije nego što se imenuju novi predsjednik komisije i novi predsjednik vijeća kao i novi predsjednik Europske središnje banke. Drugim rečima, finsko predsjedništvo zahtijevat će e, puno e, vještog postupanja e, ali Finska će to sigurno pokazati kao što je to načinila i dva puta ranije kada je predsjedala Europskom Što se pak tiče odnosa Europske komisije i Finske, oni ne mogu biti bolji. Radimo s punim povjerenjem. E, tako je bilo i kada smo uspostavljali mehanizam sigurnosti i obrane. E, takav je slučaj kad radimo na pitanjima energetike, na pitanjima klimatskih promjena, a isto tako kada radimo u pitanjima e, konektivnosti i e, infrastruktura na sjeveru Finske. U ime Europske komisije pokušat ću iskoristiti finsko predsjedanje Europskom unijom za razvijanje arktičke dimenzije. To je vrlo važno zato što je Arktik područje gdje se temperatura poveća dvostruko brže nego drugdje gdje vidimo globalno zatopljenje. A Finska trenutno predsjedava Arktičkim vijećem. Zajedno s mojim prijateljem Juhom sam u studenom u Finskoj raspravljao da o tome da se sazove sastanak na vrhu Arktičkog vijeća za vrijeme finskog predsjedanja Europskom unijom. Želim e, naime da se Arktik kao područje e, nađe na e, vrhu programa finskog predsjedanja Europskom unijom. Želim također da se za vrijeme finskog predsjedanja produbi ekonomska i monetarna unija, da se dovrši bankovna unija, unija tržišta kapitala, te na posljedku da se njima e, da e, jedan vrlo, vrlo bitni aspekt. Vidjet ćemo dakle kako u to treba utočiti i financijsko planiranje na srednji rok. Dakle, kako bi se to ostvarilo, finsko predsjedanje iako je to puno posla, može računati na Europsku komisiju kako bi se napredovalo za vrijeme finskog presjedanja te kako bi se na sastanku na vrhu Europskog vijeća u listopadu došlo do odgovarajućih zaključaka. Ne bude li se stvari načinilo ove godine, izgubit ćemo dragocjeno vrijeme e, kako bismo te programe donijeli i kako bismo ih proveli. Biću zahvalan finskom predsjedništvu ako u okviru višegodišnje financijskog okvira, ali i u okviru ekonomske i monetarne unije naprave neke stvari u ime Europske komisije. I ako i želim da provedu mehanizam stabilizacije kako bi se moglo boriti bolje protiv vanjskih šokova. Europska komisija je toj temi pristupila tek ovlaž, a e, ljudi e, e, žele da se u budućnosti tom temom bave bolje nego li što se bavilo nekada. Jer treba načiniti sam ovaj plan e, kojem smo radili Irki i ja. Do sada smo izdvojili 8 milijardi eura zahvaljujući tom planu u Finskoj. I bilo bi dobro da svi postupe kao što ste vi postupili. Jedino što mogu napraviti je zaželiti vam sve najbolje za travanj, za finsko predsjedništvo. I e, dakle, što se finskog predsjednja tiče, mogu vam samo reći, molim, nastavite raditi tako. E, da li se možda još netko od zastupnika želi prijaviti za slobodno javljanje za riječ? Ako želite, učinite to odmah jer zaključujem e, mogućnost prijavljivanja elektronskim putem, prijavljivanja za riječ. Sljedeći govornik je predsjednik Europske pučke stranke Manfred Weber. Gospodine predsjedniče, gospodine e, predsjedniče vlade, dobrodošli u Europski parlament. Dolazite ovdje u ključnom trenutku. E, budućnost vaše zemlje određivat će se u travnju, a budućnost Europske unije u svibnju. Dakle, to je ključan razdoblje e, za sve nas. Helsinki je vrlo važan i za moju stranku i za mene osobno gdje sam ja imenovan za kandidata za predsjednika Europske e, komisije u ime moje stranke. Dakle, e, mi smo izabrali kandidate, onda će na izborima ljudi odlučiti na kojim ćemo putem krenuti. To je načelo europske demokracije koje će biti u središtu budućeg razdoblja. Osvrnut ću se sada e, na ono što ste rekli u vašem govoru. Sa stanovišta Europske pučke stranke u potpunosti podržavam e, financijsku disciplinu. To je nešto što se zvuči stručno, orijentirano prema poslovnom svijetu i tržištima, ali to je ključno za našu djecu. Važna je ta financijska disciplina. A na nacionalnoj razini per i na e, našoj strani, e, europskoj strani, europske pučke stranke. Mi radimo na tome, a i povjerenik Irki radi na tome. Dakle, to je ključno za financijsku održivost. Što se tiče višegodišnjeg financijskog okvira, moram reći da sam tu prilično kritičan. Naime, vi ste počeli govoriti o ovim pitanjima, počeli ste govoriti o tome da se treba odrediti svota novca i to sve traži od nacionalnih čelnika, ali to nije dobro pitanje. Pravo pitanje je koji su zadaci pred nama, što moramo učiniti, što moramo ostvariti i onda možemo reći ali da, osim toga trebamo nešto napraviti na kontroli granica, na kibersigurnosti i trebamo više inovacije u Europskoj uniji. Ako je to nešto što Europa traži, onda države članice moraju na pravedan način izvojiti novac u proračun. I zaista moramo odgovoriti na ono što je potreba. To je dakle polaziše. U ovom e, kratkom izlaganju e, moram se osvrnuti na nešto što predstavlja vjerojatno najveći izazov za nas u ovo vrijeme. To nam je reklo 35 tisuća školaraca koji su e, prosvjedovali diljem Europe i e, Papa je o tome govorio. Radi se o pitanjima klimatskih promjena. Jednostavno želim naglasiti e, pritisak izazovima vezanim za klimatske promjene, u što vjeruje Europska pučka stranka. Dakle, rješenja za klimatske promjene ne želimo zabranjivati E, ne možemo govoriti građanima da ne smiju više ići ljetovati na Majorku jer e, se previše koristi ugljičnog dioksida u tom smislu. Ne, mi moramo reći da u budućnosti treba e, putovati na Majorku čistim zrakoplovima. Dakle, trebamo imati inovaciju. Ne možemo također reći zemljama u razvoju da moraju prestati se razvijati. Ne, evropljani moraju zemljama u razvoju omogućiti da imaju tehnologije i gospodarski rast koji neće negativno utjecati na klimu. Drugo što želim naglasiti na području učnog dioksida moramo to raditi zajedno s građanima. Građani moraju slijediti te promjene. E, velik broj građana bine promjene po pitanju automobilske industrije. Pogledajte prosvjede žutih prsluka u Francuskoj. A ljudi ovdje mogu e, koji su ovoj mogu financirati e, više cijene goriva. Međutim, velik broj ljudi to ne može. Prema tome moramo promijeniti pristup i na ovom planu imati pobjednike, a ne stvarati gubitnike. I isto tako e, moramo zaboraviti, ne smijemo zaboraviti da smo zajedno i jači. Mi smo stvorili Pariški sporazum. Moramo ambiciozno e, tražiti smanjenje emisije ugljičnog dioksida i e, moramo to tražiti i na svjetskoj razini. Moramo pokazati našim građanima da zajedno možemo ostvariti puno toga. Hvala. A sada riječ ima gospodin Kofod u ime Progresivnog saveza socijalista i demokrata. Izvolite. Kitos pohesta, eh, Prime Minister Your country Finland is among the world leaders in many areas. Hvala vam predsjedniče Sipela. Vaša zemlja je e, čelnik u brojnim područjima. Finska je prema Transparency International treća najmanje korumpirana zemlja na svijetu i imat ćemo sad i taj pokazatelj prema kojem e, su Finci najzdravi ljudi na svijetu. S obzirom da sam iz Danske, malo sam razočaran što ste preuzeli naše mjesto, naravno, na ljestvici. Čestitam vam na tom uspjehu Finska je jasno pokazala da male zemlje mogu biti na prvom mjestu. Ne. E, predsjedniče vlade, vaš govor danas, e, e, tu mi je, u vašem govoru danas mi je nestajala ta ambicija da budete čelnici u promjenama Europe. Gdje je vaša ambicija da budete e, čelnik u e, održivoj tranziciji? Gdje je vaša ambicija da učinite život Europljana boljim? Ono što ste nam danas predstavili zvučalo je donekle kao jučerašnji neoliberalni e, slogani koji su doveli do duboke krize u Europi. Dragi premijeru, mi socijaldemokrati imamo veliku ambiciju za Europu. Živimo u, ženu, u vremenu kada zemlja mhm. e, e, trpi napade za e, onečišćenja, to ste rekli, dakle naša voda, zemlja i hrana su u pitanju. Naša je zadaća da, ih za, da zaštitimo, no istovremeno naši sugrađani, puno im je kapa toga da budu jedini koji će plaćati za to sve. Puno im je kapa toga što multinacionalna poduzeća izlače ogromnu dobit i zagađuju e, zemlju, a ne plaćaju svoj e, pravedni udio. To se mora promijeniti premijeru. Moramo promijeniti pak za rast, stabilnost i učiniti da on postane pravi pakt za održivost u Europi. Stoga imamo plan da se da e, razvoj i socijalni napredak e, idu ruku pod ruku i zajedno sa održivim ciljevima Ujedinjenih naroda. Danas pozivam Finsku da nam se pridruži u toj važnoj velikoj borbi. Mi europljani trebamo oblikovati globalizaciju na naš način, a ne biti žrtve disruptivnih snaga. Moramo e, biti oni koji će određivati pravila, a ne koji će ih trpiti, jer mi živimo u vremenima kojima sve veća nejednakost koju izazivaju pohlepa nekih e, uništava globalizaciju i u biti to ćemo napraviti tako što ćemo zajamčiti dobre uvjete rada, plaće i e, plaćanje poreza i to će riješiti socijalni stup. A nisam čuo da ste spominjali socijalni stup u Europi. Premijeru, pravedno oprezivanje je temelj za pravedne države i povjerenje e, europljana u naše vlasti. Ali da li ste spremni pridružiti nam se u toj borbi za pravedno oprezivanje? 825 milijardi eura je porezni jaz u Europi, to je ogroman e, iznos. Mi tražimo minimalnu korporativnu, odnosno minimalno oprezivanje dobitna poduzeća, tražimo stroža, strožije kriterije za e, uspostavu popisa poreznih oaza i isto tako i u samo u Europskoj uniji. Ljudi u Europi ne razumiju zašto mi građani moramo plaćati e, visoke, visoku poreznu stopu, dok e, giganti poput Googlea i Facebooka plaćaju manje od 1%. To nije pravedno premijeru. Moramo zaštititi našu državu, naše države blagostanja i to moramo napraviti iz pravednosti, tržišne pravednosti i pravednosti prema našim e, sugrađanima. I to možemo ostvariti, ako to ostvarimo, onda recentni projekti u Finskoj, privatizacije, bolnica i zdravstvenog sustava, ne da se može izbjeći, već se može pojačati e, javno zdravstvo u Finskoj. Dakle, status quo nije mogućnost. Vrijeme za radikalne promjene, za oblikovanje Europe, za e, sve stanovnike i da se nikoga ne zanemari. Dakle, premijeru, vidimo snage koje razdiru društva no treba nam te radikalne promjene za socijalnu demokraciju i održivo gospodarstvo. Mi vodimo kampanju za to, mi socijaldemokrati u Europi nadamo se da će i liberali i progresivci pridružiti se toj borbi. Hvala najljepše. A sada e, u ime konzervativaca Onen Kiitos puhemies ja tervetuloa Hvala predsjedniče i predsjedniče vlade Sipila, želim vam dobrodošlicu u Europski parlament. Naš zajednički cilj sigurno je povećati dobrobit Europljana. I iz tog razloga željela bih staviti naglasak na važne teme i to posredstvom konkretnih primjera migracija, sigurnost građana, borba protiv utaj poreza te zaštita zviždača. Premijeru, Gospodine Sipila, u jesen 2015. godine predložili ste da u svojoj divnoj e, kući sa devet spavačih soba prihvatite e, tražitelja azila. Svugdje se u svijetu govorilo o tome, u svim medijima, pa i u medijima arapskih zemalja, što je povećalo broj e, ljudi koji dolaze kod nas. Čitav broj mladih Irakčana je rekao da su se opredijelili za Finsku za, temeljem prijedloga predsjednika vlade Finske. Vi ste iznijeli taj prijedlog, pozvali ste te ljude i onda se počelo govoriti u novinama o besplatnom zdravstvu, školstvu, divnoj prirodi, netaknutoj prirodi i o lijepim ženama. U ostalom u medijima Al Arabija govorilo se o mladim finkinjama kao ženama koje imaju plavu kosu, plave oči i bijele zube poput biserja. Pozvali ste, dakle, taj srda, uputili ste taj srdačni pozdrav, poziv, ali to je djelovalo poput e, magneta. Dakle, sada imamo sve te neželjene učinke, to predstavlja velike troškove. Danas imamo e, seksualne napade na žene i djecu. Ljudi se osjećaju sve manje sigurnima. Predsjedniče vlade, priznajete li da je taj poziv e, izazvao to da je danas veliki broj ljudi došao u Finsku i E, bez, a to su ljudi koji nikada bez toga ne bi ni došli i ne, nije opravdano da dobiju azil. Dakle, mi ne možemo rješavati probleme zemalja podrijetla tako što ćemo premještati stanovništvo u Europi. Treba djelovati na samom izvoru. Dje, e, zemlje blagostanja u Europi ne mogu biti socijalna služba za socijalnu skrb za ostatak svijeta. Puno se govorilo i o skrbi e, za starije. Govorilo se i o poduzeću koje ima umirovljenički dom koji je skrbio o, starijim ljudima, o poduzećima koje su imale e, neke dosta nejasne i sumnjive, sumnjivo su djelovale. Stavile su na prvo mjesto dobit, e, a na uštrb sigurnosti pacijenata. Ta poduzeća odgovorna su za e, poreznu prijevaru i ulagali su u porezne oaze poput Džerzeja trebamo imati raspoloživa sredstva za borbu protiv e, utaje poreza i izbjegavanja plaćanja poreza. I sva ta pitanja trebaju biti pitanja kojima će se otvoreno raspravljati. Trebamo kulturu u kojoj će se moći djelovati protiv svih E, kaznih dijela e, i delikta, bilo ono što se dešavalo sa tim e, starim osobama, sa utajom poreza, sa zločinima protiv okoliša. O tome svemu trebamo moći razgovarati sa tijelima vlasti čim se pojavi problem. Moramo moći zaštititi zviždače koje se ne smije sankcionirati jer oni štite zajednički interes. Moramo stvoriti povjerljive kanale kojima se može lako koristiti, a to treba napraviti u interesu zviždača. Nadam se da će zviždači biti zaštićeni zakonski u svim zemljama Europske unije, pa i u Finskoj. Hvala. Sada ima riječ predsjednik Alda, gospodin Verhofstadt. Hvala predsjedavajući premijeru poput jean od Junckera. Evo, ja sam počeo e, sa svojim predsjednikovanjem vlade e, sa Finskom. Sjećam se dviju stvari, e, dakle sa, sa samita u Tamtri, e, sjećam se e, menija i toga da smo odlučili imati zajedničku migracijsku i azilsku politiku, a mogu vam reći da se i dalje mučimo s tom temom. No, drago mi je da ste svoje izlaganje počeli s Anteri koji je rekao i citiram citiram ga, Nils mi je naravno pomogao, kolega iz Finske, dakle rekao je, govorio je o hitnosti izgradnje Europe. To je bilo 20. ili 30. godina prošlog stoljeća. To je bio fenomenalan projekt. 20. godina prošlog stoljeća, dakle, govorio o tom projektu i potrebi da se to izgradi. I u, želim spomenuti tri stvari iz vašeg izlaganja koje su nužne za taj projekt. Kao prvo, eurozona i upravljanje eurozonom. Slažem se s vama, nije nam potrebna reforma eurozone kako bismo zamijenili zadaću koju države trebaju obaviti. Ne trebamo to za, za, mijenjati novim, stvaranju novih instrumenata. Ne, o tome se ne radi, nego radi se o tome da jedinstvena valuta na svjetskoj razini mora imati fiskalne kapacitete, mora moramo moći zaštititi euro e, i to na svjetskoj razini kako bismo imali skladniji rast unutar eurozone i ja mislim da moramo imati instrument za bor protiv asimetričnih, takozvanih asimetričnih šokova, jer to se ne, to ne mogu raditi same države članice, već tu treba nešto zajednički napraviti. Dakle, slažem se s vama, ali jedno ne proturječi drugo. A druga stvar koju sam htio reći, tiče se jedinstvenog tržišta. Rekli ste da imamo najbolje jedinstveno tržište na svijetu. Ja bih to malo ispravio možda bismo mogli, mogli bismo imati najbolje jedinstveno tržište na svijetu, a tu mislim na tržište budućnosti, digitalno tržište, energetsko, tržište kapitala. Mislim da ima jedno dobro rješenje, treba imamo imati jednog regulatora na europskoj razini i onda bismo automatski vidjeli nicanje jedinstvenog tržišta za digitalno tržište, energiju i kapital. A treća se stvar tiče obrane. Mislim da je najveće traćenje novca u Europi sada nepostojanje stvarne obrambene unije. Trošimo pola od onoga što Amerikanci troše, E, imamo proračun koji je tri puta veći od e, ruskog proračuna, ali mislim da nismo u stanju da se branimo samostalno, jer imamo 28 puta, 28 različitih obrana. Dakle, e, jedan od ključnih prioriteta finskog predsjedništva trebao bi biti Europs, Europska unija odbrane. Hvala. Hvala su predsjednica zelenih. Sada ima riječ gospođa Skakeler. Premijeru, hvala velika što ste došli na ovu raspravu u budućnosti Europe. Dogovorimo, imamo tisuća e, studenata na ulici ovdje u Briselu koji e, marširaju isto tako i u Finskoj i oni pokazuju što je važno da ljudi i planeta budu na prvom mjestu prije, ispred profita. Dakle, to je ono što nam govore i moramo ih ozbiljno uzeti. Dakle, ono što od vas tražim jeste da poslušate te mlade i da ulažete u budućnost kada se radi o zaštiti klime, o obrazovanju, o suradnji suradnji u smislu suradnje europljana. Što se tiče zaštite klime, Europska unija doista ima veliku odgovornost i svaka država članica mora odigrati svoj, svoju ulogu ispuniti svoju ulogu. I drago mi je da ste rekli da ste predani tome, da želite ići dalje, više klimatskih ciljeva i spomenuli ste važnu ulogu e, ugljičnih e, ponora i doista Finska je u povoljnom položaju za ugljične ponore velikih e, razina divne finske šume su važna prirodna baština za vašu zemlju i zahvaljujući tim šumama prvenstveno Finska je postala država blagostanja koja je danas. No, u Euro... <clears throat> E, Finska je e, uhvat, e, hvata 27 milijuna, tona godišnje dakle, u te ugljične e, e, ponore. Dakle, treba ih očuvati i učiniti ih održivim. No, za razliku od onoga što kažete i tvrdite, vaša vlada namjerava prodavati drvo što nije održivo, a oni će e, ugroziti taj ključni adut za borbu protiv klimatskih promjena. Dakle, nadam se da će vaša vlada promijeniti taj svoj stav kako bi očuvala, e, nakon ovog današnjeg govora, da bi očuvala dakle, E, ugljične ponore i svoju baštinu. Jer ako želimo to e, gospodarstvo u Europi 2050 e, sa nultom stopom ugljičnog dioksida, onda trebamo imati više šuma, ne manje. A ako ih želimo imati više, onda moramo barem očuvati ove šume koje imamo. Dakle, jako mi je drago što ste spomenuli da želite imati ambicioznije ciljeve, u potpunosti sam se slažem s vama, drago mi je čuti i vidjeti da to radite u Nordijskom vijeću, ali nadam se da ćete to moći uvesti i u Europsko vijeće i kod vaših kolega predsjednika vlada kako bi se spostarali da se to radi u Europi. To bi bilo učinkovita provedba. A što se mladih tiče koje sam spomenula, to su oni koji će voditi naša društva, poduzeća, gospodarstva u državama članicama Europske unije i to ranije nego kasnije, nadam se, i obrazovanje je važan, ima važnu ulogu u njihovoj pripremi. Finski obrazovni sustav je jako važan. Svi su išli u Finsku da e, kopiraju vaš famozni školski sustav, no moram reći da je vaša vlast odlučila smanjiti skoro milijardu eura iz obrazovanja i istraživanja. Dakle, vi mijenjate taj model, nama treba više ulagati u istraživanje, ne manje. I o tome treba govoriti kada se govori o više, višegodišnjem financijskom okviru na europskoj razini. Dakle, Europska unija mora jačati socijalnu koheziju u Europi i dati doprinos za blagostanje svih građana, ne samo onih koji imaju dobru vezu sa državom ili poslovnim sektorom. Dakle, trebamo ulagati u to, trebamo ulagati u budućnost i toliko je toga da e, što možemo i moramo uraditi i trebamo staviti na raspolaganje prihvatljive resurse. Dakle, ne možemo pristati na te rezanje, rezanja proračunskih crta u Europi niti u Finskoj, jer inače nećemo moći provesti ciljeve. Gospodine premijeru, također ste rekli koliko su važne zajedničke vrijednosti vladavine prava i ujedinjena Europa i spomenuli ste opasnost od populizma. Ja se potpuno slažem s vama, no vi ste u biti iskusili što znači suradnja sa desnim populističkim strankama. Tako da mislim da ste u potpunosti svjesni zajedničkih izazova s kojima je suočen naš kontinent, dakle nacionalisti i ekstremna desnica diljem cijele Europe sve veću podršku imaju tako što šire strah i dezinformacije. I proeuropski govori su divna stvar, potrebni su nam, ali još više se pokazuje kako, koji su naši stavovi sa dijelima. Time pokazujemo da smo ozbiljni, da smo predani izgradnji te bolje budućnosti, zajedničke budućnosti. E, ovog ljeta Finska preuzima predsjedništvo e, vijeća i nadam se da ćete biti na progresivnoj strani, voditi put za e, klimatsku za zaštitu klima u Europskoj uniji i razvoj iste. Hvala. U ime GUE NGL-a zastupnik Otis ima riječ. Predsjedniče, vlade, želim vam dobrodošlicu uh, u Europski parlament. Mi raspravljamo o budućnosti Unije i tu se definira, definiraju iste politike koje uništavaju socijalnu državu i koje stvaraju razne blokade. Imamo još više militarizacije, naoružavanja i sve veći broj elita flertuje s rasizmom i ksenofobijom. Treba doći do stati u kraj ksenofobiji i narušavanju socijalne države. Evo, prošlog tjedna ovdje u Briselu deseci tisuća studenata i e, učenika i radnika tražili su promjene klimatskih politika. U Francuskoj i drugim zemljama radnici izražavaju svoju, svoj gnjev i indignaciju zbog tih politika koje se vode. Čak i u Finskoj koja je uzor, bila uzor socijalnog društva, u, vidi se, doživljavaju se skandali, otkrivaju se skandali zbog privatizacije, između oslog zdravstvenog sustava. Najprije tu je dakle e, sve loše, loše stanje e, umirovljeničkih domova i drugih sektora. Prije dvije godine predsjednik Juncker je ovdje morao priznati u, Europskom parlamentu da Europska unija gubi svoju socijalnu prirodu i postaje divlji zapad socijalnog dumpinga, ali nije nikad rekao koje su politike izazvale to urušavanje e, koje su izazvale nezaposlenost, toliku stopu nezaposlenosti mladih i sve te politike koje otvaraju širom vrata ekstremnoj desnici. Dakle, ako ne utvrdimo koji su razlozi tome, onda ćemo se držati u buduće istih recepata. Premijeru, dragi kolege, ono što nam je potrebno u današnjoj Europi jeste socijalna pravda i solidarnost. Treba nam pravedna redistribucija proizvedenih e, dobara. Treba nam različit gospodarski rast za pošten, obavljen posao i socijalna pravda kako bi se učvrstilo javno e, vladanje javnim dobrima, a ne samo govoriti općenite stvari bez ičeg obvezujućeg. Ne bismo trebali davati tolike novce za obranu, a dok istovremeno imamo, bilježimo rezove u obrazovanju, zdravstvu i socijalnim davanjima. Kako naši sugrađani mogu pristati na to da 38,5 milijardi eura se daje za obranu, a starački domovi e, u Finskoj moraju zatvarati. Treba nam e, bolja politika za borbu protiv klimatskih promjena. Industrija je danas ta koja e, prema svojim potrebama određuje našu klimatsku politiku. Trebaju nam prave odluke, trebaju nam odluke koje će stati u kraj djelovanju multinacionalnih poduzeća koja ne poznaju nikakve granice. Moramo zaustaviti klimatske promjene, moramo imati ambicioznije ciljeve od Pariškog sporazuma. Moramo imati politiku azila i migracije utemeljenu na međunarodnom pravu. treba nam humanitarna solidarnost prema izbjeglicama i solidarnost među državama članicama. Trebamo imati trajni mehanizam za prihvat svih izbjeglica u svim državama članicama sukladno mogućnosti svake od država. Primjeru, kako bi se te stvari u stvarnost, treba nam drugačija Europa. Europa u kojoj se ljevica bori e, za pravu solidarnost za Europu naroda. Hvala. Sada zastupnica Rozada Mato u ime kluba zastupnika FDD. Predsjedniče vlade, budućnost Europske unije mora proći kroz jedan veliki proces promjena. To europski građani traže sve više i više. Puno ima znakova u tom smislu jer e, one stranke koje se definiraju kao dio establishmenta stalno gube i izgubit će i na sljedećim europskim izborima. U e, Italiji i drugdje građanima je dosta mjera štednje, privilegija i e, nepoštivanja. A u Italiji su oni koji su krenuli ni čega vrlo brzo došli do toga da vladaju državom. Što znači ova promjena? Jer eh, nekada su ekonomski manevri u Italiji davali vrlo loše rezultate, a sada mi građanima vraćamo i nadu i eh, poštovanje. Jer dosta je bilo bacanja novca. I e, zato e, želimo također i plaću za građane. To je nešto što Vinska dobro postoji jer to jednostavno sve će omogućiti drugačiju radnu snagu. U Italiji imamo preko 5 milijuna siromašnih. Moramo im dati nova znanje i vještine i oni će na taj način moći naći radno mjesto a poduzetni ćete imati e, dobru i kvalificiranu radnu snagu. I e, takva na planča će omogućiti da se potrošnja razvije u našoj zemlji. To će biti Italija koja će biti dobra za sebe u Europi i na svijetu. I e, zaista trebamo pogledati predsjedniče vlade kakva je situacija sa onim predsjednicima vlade koji pokletnu pred lobistima. Macron kad se radilo o glifosatu recimo. A isto tako e, o, vidimo kako su se dali ustupci e, prije e, nego što se sastao s Angelom Merkel nakon što je Monsanto kupio Bayer. Ako želimo dobru Europu, onda moramo prestati s licemjerjem i moramo je zaista izmijeniti. Europa će na taj način govoriti jakim i jedinstvenim glasom. Na Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda trebalo bismo imati sjedište Europske unije, dok Angela Merkel i Emmanuel Macron su svojim dogovorom odredili Europu budućnosti gdje se dogovore donose u dvoje, a ceh plaća 27 država članica ali dvije slabosti zbrojene zajedno ne predstavljaju snagu. Europa koja e, komandiraju Berlin i Pariz nije ono što traže građani cijelom komitetu, e, cijelom kontinentu. E, Italija je treća gospodarstvo po snazi u Europi, ali ne namjerava nikome komandirati. Trebamo dakle napraviti nešto kako se ne bi, kako bismo se usprostivili ovakvoj koncentraciji vlasti. Mi želimo tome suprotstaviti da se politike stvaraju krećući ozdola. Jer postoji deficit demigracije, ali odgovor na to jest taj da se da jedino europskom tijelu kojeg su građani izravno izabrali, dakle Europskom parlamentu. Ako želite promjene, treba odustati od mjera štednje koje loše djeluju i na plaće, i na prava, i na mirovine. Ali bez obzira što kaže Juncker, stalno se ide istim putem moramo blokirati makroekonomsku uvjetovanost. Moramo jer dati uvjete državama članicama ili spriječiti državi članici da dobiva neka sredstva i znači diktirati politiku državi članici iz Brisela. Jer e, ne smijemo pogoditi na taj način građane zato što ćemo im skresati sredstva. Europa je dobra za građane ako im daje odgovore, a ne pljuske. Hvala, a sada za klub zastupnika NF, zastupnik Mario Borgecio. Hvala lijepa. Predsjedniče vlade, dobrodošli. E, iako e, u parlamentu sada nema puno zastupnika, ali e, mislim da E, europski građani imaju velike simpatije za vaš narod. E, moram reći da e, eto ja dolazim iz onih stranaka koju ste vi obilježili kao populisti. I moramo reći da E, znate, kad imate 20-25 tisuća migranata u nekoj zemlji, onda to navodi vodu na e, naš mlin. Naime, e, ono što, to, što mi već poznajemo je zapravo jedna neredovna migracija koja stvara puno nesigurnosti. Ne bi li bilo bolje misliti, a to je čujemo iz najviših Ustavom parlamentu, da bi bilo puno bolje krenuti u maršalov plan za Afriku, jer pravi odgovor e, nije prihvaćanje jer teško je, gotovo nemoguće napraviti integraciju tih ljudi, što kad se radi o osobama koje su muslimanske vjeroispovijesti, muslimanske kulture, njih se teško može integrirati. Htio bih čuti e, da netko ko predstavlja e, veliku e, evropski narod, bogati narod kao što je Finska, da predloži takav maršalov plan ali Europa je prilično demagoški orijentirana i ne svaća koliko je problem migracije težak i e, koliko Europa ima povijesnu obvezu da pomogne afričkim narodima. Ne kao nekada kad su se financirali spekulacije i ratove. Treba im pomoći istinski kroz mreže malih i srednjih poduzeća, oni koji znaju biti poduzetnici. Na taj način bi se možda u korijenu mogao skresati problem migracija. Oprostite, ovo što ste rekli, prilično je zvučalo e, demagoški, kao da demagoški pristupate migracijama. Da sam ja pravi finac, ja bih vam rekao da promijenite put i da slijedite primjer onih koji u Europi hrabro, iako ih zbog toga se može okriviti da su E, populisti, da oni koji slijede pravi put. Naši misionari su otišli u Afriku i donijeli su tamo obrazovanje i kulturu. Dom Bosco, e, talijanski svetac, e, da je još živ, kao što je nekada činio u 19. stoljeću, on je davao, ukazivao na pravi put, a ne da ti E, afrički mladići zbog svih tih problema do, i koji nisu nikada mislili, nego su jednostavno tad došli tu i sad napastuju ljude, a to nisu nikada ranije misli napraviti, a to je zapravo ste vi krivi zbog svega toga. A sada zastupnik Fruntulis kao neovisni. E, gospodine predsjedniče vlade, Europska unija se suočava s puno probleme problema, ali glavni problem je taj paternalistički stav europskih institucija. Europske institucije ponašaju se kao da su jedini vlasnici istine. Ljudi stječu dojam da izbori zapravo ničemu ne služe jer se stvari ne, ne mogu promijeniti. E, sasvim je jasno da su Grci protiv e, dogovora e, s našom susjednom državom. Iako se narod protivi, Ciprasova vlada ih je dovela pred svršeni čin. Podsjećam vas da vaša moć proizlazi iz ljudi i traje sve dok imate odobrenje naroda. zbog toga što prezirete europske građane doći će do promjene smjera. Hvala. Sada predem riječ e, finskom premijeru da odgovori na pitanja iz rasprave. Gospodine predsjedniče, hvala vam na izlaganjima. Kratko ću odgovoriti na e, pitanja koja sam čuo. Prije svega, Jean-Claude, hvala e, Jirki na lijepim riječima i ja vama zahvaljujem. Doista je bilo e, zadovoljstvo surađivati s vama. Činjenica je da, da kada naše predsjedništvo započne da će to biti izazovna vremena. Mi ćemo održati vlastite izbore u našoj zemlji, bit će izbori za parlament, nova komisija, Brexit i tako dalje. Važni dosjej bit će pred nama. Jean-Claude, također ste bili u pravu e, kada ste spomenuli e, pitanje Arktika. To je jako važno kad govorimo o klimatskim promjenama. Prije par godina, prije par dana smo govorili e, upravo o toj temi na našem klimatskom samitu. Jurkika nov e, investicijski fond jedan je od najboljih načina koji pokazuje kako otvarati nova radna mjesta i taj alat smo koristili i u Finskoj. Gospodine Weber, čestitke na nominacijama na sastanak e, pučana u Helsinkiju je i za mene bio dobar zato što sam upoznao i susreo se sa deseta kolega na tom sastanku. Slažem se s vama o, oko pitanja ekonomskih načela. Kad je riječ o vfo sa već 17 kolega sam razgovarao o tim pitanjima. Uvjeren sam da ćemo doći do kompromisa tijekom našeg predsjedanja. Klimatske promjene Slažem se da moramo pronaći održiva rješenja kako bi ljudi mogli živjeti, živjeti s tim rješenjima. Naglašavam da nove tehnologije mogu učiniti za nas puno više nego što nam se čini. Govorio sam o hvatanju CO2. Postoji jedno malo se sveučilište u Laperandu i i vidio sam prototip za hvatanje ugljika iz zraka i oni su na temelju toga e, osmislili i druge e, proizvode. Niska e, cijena energije je ključno rješenje. Razmislite samo o mogućnosti koje to otvara za Afriku i za suradnju s afričkim zemljama. Gospodine Kofert, čini mi se da imate e, e, zastupnike iz Finske u svom e, klubu, pa vas oni mogu poučiti mnogo čemu. Finska je najsretnija zemlja na svijetu, ali mi smo i to, isto tako i nacija koja to najbolje skriva ako pratite rasprave u našoj zemlji. Naši prioriteti su rodna ravnopravnost. Mi smo e, lideri u Finskoj vezano uz ženska prava. Dali smo da doista puno prava ženama i u tom smo e, doista predvodnici. Slažem se s vama što ste u vezi s onim što ste rekli e, o porezivanju. To je nešto što se treba odnositi na sve kompanije i treba poštovati e, vrijednosti i naravno se treba plaćati tamo gdje je nastao, nastala dobit. To je ključno načelo. Gospodin Rohan Lerer, možda sam na to pitanje već, e, ako mi dopustite, ja bih na vaše pitanje odgovorio na finskom jeziku. Možda je ovo dobro mjesto da govorimo o ovim pitanjima. O čemu se zapravo radi? Upoznao sam jednu veliku obitelj koja je u svojoj zemlji, matičnoj zemlji, e, bila predmet represije iz dva razloga. Prvo, te su osobe pomogle zapadnjacima, odnosno humanitarnim radnicima i drugo, i oni su bili kršćani u muslimanskoj zemlji ne bismo se smjeli naći u teškoj situaciji iz ta dva razloga. E, toj obitelji se svakodnevno prijetilo smrću. Ne možemo niti zamisliti uvjete u kojima su živjeli prije nego što su napustili svoju zemlju. Ta obitelj je morala doći kod mene i nisam mogao niti zamisliti da je takva situacija moguća u Finskoj. Morao sam e, otkazati taj poziv kako bih zaštitio svoju obitelj jer je policija saznala za prijetnje upućene mojoj obitelji. Dakle, ta obitelj nije ocijela kod mene, e, već smo je smjestili na drugo sigurno mjesto. Gi je već e, otišao ima puno posla. Pa prelazim na ono što je rekla gospođa eh, Keller. Klimatske promjene. Puno sam surađivao, puno sam se bavio tim pitanjima i na osobnoj razini. Obećao sam da će moja obitelj biti ugljično neutralna do kraja iduće godine. Imam solarne panele na kući, imam električno vozilo, smanjili smo potrošnju energije, e, tako da bismo postigli taj cilj. Ali lako je to postići kao pojedinac. Potrebno je zajednički djelovanje i to na tri područja. Moramo smanjiti emisije i nastaviti djelovati u tom pravcu. Trebamo povećati i ponore ugljika i način na koji Finska održivo upravlja šumama je dokaz da je to najbolji način upravljanja šumama i to je također nešto što snažno podupirem. Kad je riječ o novim tehnologijama, drago mi je da postoji nova direktiva koja ide u tom smjeru i planiramo isto tako e, posaditi nove šume. Također ste spomenuli da imamo puno iskustva e, koaliranja s populističkim strankama. Moja poruka je sljedeća. I populističke stranke trebaju preuzeti odgovornost u vladi. I na taj način svi mi preuzimamo odgovornost i odgovaramo um, zapravo dajemo odgovore na ono što zanima građane. Spomenuli ste ispričavam se, kako se izgovara vaše ime Siliu Kates. E, poznati e, finski političar Ojti Ojala ljevičar, rekao je da je najbolji prijatelj e, siromašnih je uravnotežen državni proračun. To je osnova, temelj e, pristupa zbrinjavanju svih svakoga dana. E, u Finskoj su socijalne naknade i dalje jako visoke, iako imamo besplatno osnovno obrazovanje za sve građane. Gospođo Damato, Stopa zaposlenosti je ključna za uravnoteženo gospodarstvo. Podupirem sve vaše aktivnosti koje podupiru takvu vrstu razvoja. Mislim da sam e, iskoristio e, dodijeljeno mi vrijeme. Hvala gospodine predsjedniče. Hvala vam. Sada prelazimo na slobodno javljanje za riječ. riječ ima zastupnica Jazlovjecka. Izvolite. Dziękuję, pani przewodniczący. Puno hvala predsjedatelju. Vi e, pokazate da ste jako odgovorni. E, predstavili ste nam vrlo uravnotežen plan vašeg predsjedanja u kojim je naglasak stavljen na zaštitu okoliša, na gospodarstva, gospodarstva i različite rješenja. E, vi ste premijer jedne zemlje u kojoj postoji najbolji obrazovni sustav u Europi, pa možda čak i na svijetu. Mislila sam da ćete nam puno govoriti o obrazovanju. I vi predlažete da se svugdje primjeni finski obrazovni sustav koji u ovom trenutku najbolje mlade građane E, priprema za jednu nesigurnu budućnost. Dakle, to je zemlja u kojoj je socijalni kapital najvažniji. E, danas imamo robotizaciju, e, umjetnu inteligenciju i je li priprema Europskog društva za buduće promjene, ne bi li ona trebala biti prioritet za finsko predsjedništvo? I hoće li Finci imati, hoće li zapravo evropljan imati priliku tijekom finskog predsjedništva učiti od najboljih? Gospodine predsjedniče, gospodine premijeru, dobrodošli u Europski parlament i jako sam e, sretna što vidim e, snažnu predanost budućeg predsjedatelja Europskom unijom. E, pred nama su zajednički globalni izazovi, imamo zajedničku budućnost i vi ste svjesni važnosti jednoga i drugoga. I svjesni smo da pokušavate učiniti najbolje što je moguće u iznalaženju rješenja za Brexit. E, gospodine premijeru, vi ste nam također govorili o Vi ste nam također govorili o pripremama. Tehničke probleme ima prevoditeljska kabina. Također ste govorili o tranziciji. Tranziciju treba osigurati. Također se slažem sa, um, sa gospodinom Junkerom. Arktička pitanja su jako važna ovdje i Finska tu ne može biti lijena. Jako je važno da se da vodimo računa o svim našim granicama i na sjeveru i na jugu te istoku i zapadu. Naravno, tu imamo i mediteransku delegaciju u ovom parlamentu i možda bismo trebali pripremiti jednu sličnu strategiju za sljedeći saziv parlamenta. Hvala lijepo. Gospodine Sipila, želio bih vam postaviti jedno pitanje. Vezano za zajedničku obrambenu politiku Europske unije. Jučer, kao što znate, slavili smo jednu žalosnu obljetnicu slavili. Zapravo smo je obilježili. E, radi se o otoku koji pripada dijelomice Grčkoj, ali koji Turska dovodi u pitanje. I dan danas imamo turske patrole koje su prisutne u regiji i stalno se stalno dolazi do povreda zračnog prostora. Dakle, moramo E, također Lozan, e, ugovor iz Lozane je nešto što Erdogan želi dovesti u pitanje. Želim vam postaviti jedno vrlo jasno pitanje. Hoćete li e, poduprijeti Grčku s obzirom na prijetnje koje dolaze iz Turske? I da bismo imali jednu politiku, dobru politiku Europske unije i kako bi u konačnici Europska unija pomogla Grčkoj u slučaju da se ponovno dovede u pitanje njezina granica od strane Turske. Što će se učiniti? Potrebna je pomoć, potrebna je potpora od Europske unije kako bi se ispoštovale granice Grčke, jer to su, to evropske granice i željeli bismo u tom smislu imati vrlo jasno stajalište od vas. E, gospodine premijeru, željeli bismo da to kažete jasno pred Europskim parlamentom, jer bi to bila poruka koja bi se odaslala gospodinu Erdoganu. Micro, please. It is on. Now it's on. Uh, kiitoksia puhemies, arvoisa Hvala vam predsjedniče i hvala vam gospodine premijeru. Gospodine Sibila, meni je jako drago što ste vi u svom govoru naglasili potrebu da budemo konkretni i to zahtijevate također od Europske unije njezinih akcija. Integritet Europske unije i njezina ekonomska održivost suočene sa izazovima iz različit, koje dolaze sa različitih strana. I ponekad države članice moraju ponovno procijeniti potrebu za suradnjom. Iako je važan naš osobni input i važno je da Europska unija postane snažnija u globalnom kontekstu i kompetitivnija u globalnom smislu. Gospodine premijeru, što vi mislite? Kako bismo mogli poboljšati situaciju vezanu za imigracije, vezanu za odgovornost prema klimatskim, klimatskim promjenama, kako bismo mogli učiniti da budemo solidarniji u tom smislu. Ja mislim kada bismo to učinili da bi imali puno više povjerenja od europske građana i mislim da bi to E, također promijenilo e, stajalište ljudi vizavi dolazećih izbora. I napokon, gospodine premijeru, u vašem sljedećem govoru ja se nadam da ćete moći ispraviti neke od, neke od nesporazuma vezano za finsko e, šumarstvo i koliko je održivo zapravo, koliko su održive finske šume. Tutti coloro. Svi će svi, svi će govoriti, dakle svi oni koji su se javili za riječ, ali morate se držati jedne minute vremena koja vam je na raspolaganju. U suprotnom ću morati skratiti vaše obraćanje. Zastupnik ne izvolite. Vielen Dank. Hvala puno. E, gospodine premijeru, već više od godinu dana vaša vlada zajedno sa francuskom vladom i još e, osam država članica čine jako puno napretka u sprečavanju sprječavanju izvoza nadzorne tehnologije raznim zemljama i diktaturama. Prošle godine vaša zemlja se suprotstavila također E, dvostrukim e, korištenjem nekih prava. I mi smo u tom smislu e, donijeli jedan tekst koji ima za cilj zaštititi prava osoba. Vi ćete vrlo uskoro biti na čelu vijeća i do sada ste pokazivali isključivo osjećaj odgovornosti. Ali sjetimo se novinara i svih onih koji brane ljudska prava, a koji su zatvoreni i čije su zapravo prava dovedena u pitanje. Gospođa Kulonen. puhemies, Hvala predsjedniče, poštovani premijeru, poštovani kolege. Mnogi evropljani ne osjećaju se dijelom Evropske unije i upravo su zato populisti tako snažni i upravo zato vrlo lako mogu kontrolirati situaciju. Ono što nam je potrebno je pravda. I svatko bi trebao sudjelovati u kreiranju europskih politika koliko je to moguće i nitko ne bi smio biti isključen. Kako Finska namjerava promicati pravdu i uključenost tijekom svog predsjedanja? kako bi se ljudi osjećali kao evropljani i kako bi osjećali da je Europa nešto što im je zajedničko. A ne samo da je Europa nešto što je povezano za ekonomiju i novac. Kolega Jakon kolegica. Prije svega, dobrodošli premijeru, dobrodošli u Europski parlament. Vi ste govorili o um, svjesnosti Europe. Puno smo govorili o pitanjima ljudskih prava koje su jako zabrinjavajuće danas, ali nešto me razočaralo u vašem izlaganju, a to je vezano za ekonomski dio. Ono što ste govorili je malo zastarjelo. Govorili ste o proračunskoj disciplini, a treba reći da, da se Finska istovremeno pozicionira još jedan puta E, kao mala neoliberalistička skupina u smislu e, stajališta. E, također, govorili ste i o imigraciji. A ono vi ste govorili o, o potrebi da se ljudi vrate u svoje zemlje, mislim da bismo trebali drugčim tonom razgovarati o tom pitanju. također, ćemo uskoro obilježiti 20. godišnju europske imigracije. I morali bismo se doista posvetiti drugim pitanjima, ne samo kako vratiti imigrante u njihove zemlje. također, zahvaljujem kolegi koji je spomenuo arktičko pitanje, zato što je to jako važno u kontekstu suradnje Rusije i Europske unije. Zastupnik Čiku, hvala lijepo. Imam dva pitanja za našeg gosta. Prije svega e, vanjska politika Europske unije te odnos e, prema situaciji koja se upravo u ovim trenucima događa u Venezueli. Mislim da bismo trebali biti jedinstveni kada govorimo o demokraciji i slobodi potrebi da narodi žive u slobodi, da uživaju svoja temeljna prava. Stoga bih e, tražio od finskog premijera da nam kaže koje je njegovo stajalište. I što je sa e, priznanjem legitimnog predsjednika Venezuele? Potom pitanje antidumpinga, dakle međunarodna trgovina. mogli smo ostvariti sjajne rezultate našim tvrtkama, međutim potrebna veća zaštita. E, zastupnik Zoana. Mikro, please. mikro. Molim vas mikrofon. Domnule prim-ministru, mă bucur că ne aflăm astăzi Gospodine premijeru, drago nam je što ste ovdje s nama danas. Vi, kao finski premijer, a ja kao zastupnik, mi predstavljamo e, zemlju koja je trenutačno, koja trenutačno predsjedava Europskim vijećem. A zašto vam to govorim? Govorim to zbog toga što je bilo prilično skandala vezano za vašu izjavu kojom e, kada ste rekli da ste spremni preuzeti predsjedništvo Bugarske. Ja mislim da su vas eh, vjerojatno obmanule izjave rumunjskog predsjednika, ali trebali biste znati da je samo vlada odgovorna kada je riječ eh, o obnašanju predsjedništva eh, na čelu vijeća. Dakle, jedini politički akter čije biste izjave trebali uzeti u obzir su izjave rumunjskog premijera. Ja sam uvjerena da sada, nakon nekoliko mjeseci nakon te neprikladne izjave, uvjeren sam dakle da ste promijenili mišljenje. Tim više što mjesec dana nakon što je preuzela predsjedništvo, Rumunjska je već zatvorila nekoliko važnih fajlova. Ja se nadam da ćete vi nastaviti raditi na projektima koje je započela Rumunjska na čelu Vijeća Europske unije. Hvala lijepa. Zastupnica Tomašić. Ne, bila slažem se s vama da unija želi li u svojoj vanjskoj politici promovirati određene vrijednosti mora te vrijednosti štititi i u vlastitom dvorištu no vrijednosna komponenta ove zajednice ne smije biti predmetom proizvoljnih tumačenja kojima se želi utvrditi okvir koji nameće nekolicina članica s briselskom administracijom. vrijednosti bi trebale biti opće prihvaćeno izvorište oko kojega se okupljaju sve članice. korištenje financijskih mehanizama da bi se prisililo određene članice na usvajanje dominantno liberalnog narativa i zanemarivanje nacionalnog interesa potpuno je neprihvatljivo. vrijednosti unije trebale bi nas okupljati i ne smiju biti korištene za pokoravanje neposlušnih s neospornim izbornim legitimitetom. naš je slogan ujedinjeni u raznolikosti ali realnost kaže da smo razjedinjeni u nametnutoj jednoličnosti. vratimo se priznavanju raznolikosti i supsidijarnosti te radimo na konsenzusu umjesto nametanju. hvala hvala vam. vam što ste danas došli u parlament. Teško je priznati e, vlastite mane. Vi ste govorili o uravnoteženom proračunu, a istovremeno se raspravlja o velikim izazovima koji su pred Evropskom unijom. Mislim da to nije u skladu sa, možemo to tako nazvati, svakodnevnom matematikom. Mislim da je potrebno doći do uravnoteženog kompromisa i sada će Finska biti autor tog projekta. Nadam se da ćete se vi pozabaviti tim pitanjem i da ćete ispuniti ciljeve, da ćemo na taj način biti ponosni na Finsku tijekom njezinog predsjedanja. Hvala vam zastupnica Hautala. Kiitos puhemies. E, Hvala predsjedniče i e, dobrodošli gospodine premijeru. E, predsjednik Juncker je rekao da bi i neke osnivačke zemlje Europske unije mogle učiti od Finske, što znači da je Finska oduvijek željela graditi Europsku uniju. Ja bih željela, željela bi postaviti dva pitanja. Koje je finsko stajalište i što vi mislite koje su mogućnosti kada je riječ o izvršavanju nekih odluka vezanih za poreze. Dakle, ono što bismo Dakle, što učiniti da neke odluke koje se donese u poreznim pitanjima ne budu spriječene od strane nekih drugih zemalja? Ono što želimo zapravo učiniti je spriječiti utaju poreza i izbjegavanje plaćanja poreza. Mm, ja znam da se o tome već razgovaralo u vijeću, ali Finska nije željela to podržati zato što to ide protiv suvereniteta država. I drugo pitanje je vezano za odgovornost društava, korporativnu odgovornost. Mi smo jako aktivni kada je riječ o tome da zahtjevamo korporativnu odgovornost imamo zakonodavstvo i željeli bismo da sve zemlje budu pozvane i da budu obvezne polagati račune kada je riječ o ovim pitanjima. Kiitos, arvoisa puhemies. Arvoisa pääministeri, mukava nähdä teitä täällä Euroopan parlamentissa ja erityisesti tällaisen... Mm, gospodine premijeru, jako je lijepo vidjeti vas u Europskom parlamentu i osobito u zemlji kada će Finska po treći put preuzeti predsjedanje Europskom unijom. I zato je jako važno da saznamo koji će biti prioriteti Finske. Ali moram reći da sam bila malo iznenađena i malo razočarana time koliko ste malo govorili o obrazovanju, o istragama i tako dalje. Kada pogledamo na čemu se temelji je finsko društvo, ono se temelji na vrlo dobrom obrazovanju, na vrlo dobrim razinama know-howa i na visokim razinama ulaganja. Upravo je to podiglo e, zemlju među najuspješnije zemlje. A to što je potrebno Europskoj uniji, upravo to što radi Finska. Ako želimo imati održivi razvoj, onda rast mora biti konkurentan, zatim se digitalna ekonomija mora primijeniti jer mi znamo da ona mijenja svijet kao i robotizacija. Oni mijenjaju tržište rada, osim toga pred nama su velike promjene i sa ovim dobrim temeljima o kojima ste govorili mi ćemo se moći boriti protiv klimatskih promjena. Dakle, obrazovanje, know-how, istraživanje, eto to je poruka koju bismo mi željeli da se odašelje od, od, u budućnost. dakle, Europski parlament će podići za 50% svoje, a, svoje, svoje sredstva za za e, istraživanje. Finska je to već učinila, uostalom to je jedan od e, prioriteta VFO-a, ali željeli bismo dobiti potvrdu od vas da je to upravo smjer kojim će ići Finska u pregovorima za VFO. Eh. Zastupnik Blanko Lopez, hvala lijepo gospodine predsjedniče. danas opet raspravljamo o budućnosti Evropske unije. Mislim da će se tu dogoditi e, dvije revolucije. Prije svega tehnološka, odnosno digitalna revolucija te energetska revolucija. One će obje obilježiti naše živote. Europska unija se treba pripremiti za te izazove, dakle za izazove koje donose ove dvije revolucije, koje će promijeniti naš način e, života. I to treba učiniti na ambiciozan način. Trebamo se istovremeno boriti protiv klimatskih promjena tog velikog izazova za cijelo čovječanstvo. Mi smo u ovom sazivu donijeli e, važne korake naprijed kako bi Europa ovdje imala vodeću ulogu u energetskoj tranziciji, kako bi se ispunili dakle klimatski ciljevi, ali ne smijemo sada prestati sa svojim ambicijama. Pred nama je i dalje čitav niz važnih izazova. Hvala lijepo. Demokracija, vladavina prava, to su osnove na kojima je izgrađena Evropska unija. To su temelji koji se sve često krše, koji se sve često ignoriraju. Ali Evropska unija se temelji na važnim slobodama kao što su sloboda kretanja, sloboda kretanja roba i mislim da to nikad ne smijemo smetnuti suma. Finska je udaljena od središta Evropske unije jednom kamionu je potrebno pet dana da stigne iz Helsinkija u Brisel. I mi smo svejedno poduprli paket e, mobilnosti, ali finski zastupnici su glasovali da se iz e, delegiranih akata isključi međunarodni promet. Smatrate li vi e, da je važno poduprijeti prijedloge koji su došli iz vijeća da bi se moglo e, naštetiti, dakle, slobodi trgovine, međunarodnoj trgovini. Vi ste rekli da treba ukinuti prepreke, da ih trebamo uspjeti nadići, a sa ovim prijedlogom o kojem govorim, mnoge male i srednje poduzeća će morati prestati sa svojim radom, a finski građani će trebali plaćati veću cijenu dakle, transporta robe. Hvala lijepo, zastupnica Grapini. Hvala lijepo. Gospodine premijeru, slažem se sa brojnim stvarima koje ste istaknuli, dakle jedinstveno tržište, vladavina prava, a htjela bih vam skrenuti pažnju na neke važne činjenice koje su vezane upravo uz vašu zemlju. Rekli ste da ne treba sklapati kompromise vezano uz vladavinu prava. Međutim, u vašoj zemlji postoje zakoni koji se ne primjenjuju. E, imamo situaciju u kojoj se djeca otimaju obiteljima, dakle dijete od 12 godina e, može samo, se samo pojaviti pred sudom bez nazočnosti roditelja. E, kako je moguće da vi govorite o vladavini prava kada imate takvu situaciju? Također, e, građani iz moje zemlje u vašoj zemlji ne uživaju jednaka prava kao finski građani. vidim da se na različit način definira vladavina prava, dakle zavisi u kojoj se državi nalazimo. Hvala lijepo. Govor koji ste održali je bio jako konkretan i smatram da je on bio jako dobar. Govorili ste o našem e, znanju, o brizi za okoliš, 70% Finske je pokriveno šumama, dakle imamo tu potrebna znanja i vještine u području šumarstva i trebali bismo svoje resurse koristiti na održiv način. To bi značilo i stvaranje novih radnih mjesta i učinkovitiju boru protiv klimatskih promjena. Istovremeno trebamo se baviti i nordijskim pitanjem, dakle pitanjima arktičkog područja. Ja upravo dolazim iz e, tog područja i smatram da tu postoji veliki potencijal, imamo velike prirodne resurse i potreban know-how. Međutim, potrebna je i evropska pomoć u tom području. Zastupnik Poček, izvolite. Honorable López Aguilar. Zastupnik López Aguilar. Prime Minister Sipila, thank you for being here. Hvala vam što ste nam se danas obratili, što ste nam predstavili Finsku kao sretnu zemlju, dakle nakon 25 godina u Europskoj uniji, vi ste 1% europskog stanovništva. Govorili ste o povijesti, citirali ste dakle Polanrija Spaka, koji je rekao da Europska unija nije miks velikih i malih zemalja, da smo mi svi maleni pred izazovima s kojima se trebamo nositi. Neke zemlje to već znaju, neke to još ne znaju i upravo ste vi govorili o izazovima kao što su obrana i sigurnost. To je od velikog značenja s obzirom na vašu prošlost u znaku neutralnosti. Ali vezano uz migracije, molim vas, uzdržite se od populizama i odblokirajte u vijeću Dublinsku uredbu. Potrebna je zajednička politika, potrebna je solidarnost kada govorimo o migracijama. Nijedna zemlja ne može zatvarati oči pred onime što se događa, pred onima što kucaju na vrata Evropske unije. Zastupnica Jaten Maki. Arvoisa puhemies, pääministeri... Hvala. Premijeru Sipila, primijetili ste da ste dobrodošli u Europskom parlamentu. Ali evo, Finci imaju jako e, puno pitanja za vas, pa se skoro čini da smo danas u Finskom parlamentu. Ali evo, mi za razliku od Finskog parlamenta ne bučimo dok e, vi govorite. Što se tiče vašeg e, obraćanja i pitanja primjenjivanja donesenih odluka, tu pa možemo primijetiti jedan problem, a to je da donosimo ambiciozne odluke ali potom zemlje članice ne provode te odluke. Zanima me, bi li se moglo utjecati da se to promijeni? Svi bismo trebali zajedno pisati zadaću, izvršavati obaveze. Imamo odluke koje se donosi na razini ministara u vijeću. Nakon tih sastanaka slijede izjave, sjajni planovi i onda se ljudi vrate kući i ništa se ne događa. Što biste vi učinili da to promijenite, da se ove zajednički donesene odluke provode? Molim vas da sjednete, zauzmete svoja mjesta. Sit down, please. Zauzmite svoje mjesta, molim vas. Sada dajem riječ e, premijeru Finske, gospodinu Sipili. Izvolite. Thank you, Hvala vam, gospodine predsjedniče. Hvala vam na pitanjima. Mi smo u Finskoj naviknuti na ovu vrstu pitanja. Svakog četvrtka u 16 sati imamo aktualni sat u parlamentu i svi ministri trebaju biti nazočni. Navikli smo se na ovaj ritam rada ali mi odgovaramo odmah nakon postavljenog pitanja. Sada imam 30 pitanja na koja moram odgovoriti u isto vrijeme. Daću vam ovdje jedan sažetak. Dakle, obrazovanje i jednako obrazovanje je izuzetno važno za Finsku. Javno školovanje je najbolje i za bogate i za siromašne. Sva djeca idu u Finskoj u jednake škole. Imamo najbolje učitelje na svijetu. Planiramo poboljšati svoje rezultate na području obrazovanja. I mislim da su da se e, svi sustavi obrazovanja u Europi nose moraju nositi sa istim e, problemima klimatske promjene. Hvala vam na, na potpori, hvala vam što ste cijenili e, moj govor i sve ono što sam istaknuo kao važna pitanja vezana uz ova pitanja, arktičko pitanje, to je to izuzetno važno pitanje za Finsku. Zabrinjava nas e, crni ugljen, to je konkretno pitanje gdje pregovaramo sa SAD-om i sa Rusijom. Oni nisu oduševljeni kada je riječ o toj temi. Također istraživanje i razvoj investicije u tom sektoru, potom suradnja na području obrane. Mi smo podržali tu suradnju i to od samog početka i pozdravljam napredak koji je postignut e, u tom području. Potom pitanje vezano uz Tursku. Jako složeno pitanje, riječ je o e, zemlji NATO-a, Situacija sa vladavinom prava u toj zemlji je nešto što zabrinjava. To je povezano i sa njihovim odnosima sa Ciprom. Što se tiče Rumunja i Rumunske, ja sam uvjeren da će oni obaviti izvrsno svoj zadatak tijekom predsjedanja Europskom unijom i evo već se vide dokazi tome u prilog. Venezuela i dajemo, dajemo potporu e, održavanju demokratskih izbora. Humanitarna situacija u zemlji je doista loša i mi ćemo pratiti sve ono što budemo zajednički odlučili u Europskoj uniji. Bilo je dosta pitanja na finskom, e, te ću ja odgovoriti na ta pitanja na mom jeziku. Za početak, dakle, održivo šumarstvo. U Finskoj koristimo svoje šumsko bogatstvo, e, recikliramo, dakle koristimo sirovinu, od početka ga koristimo na učinkovit način, To se odnosi na proizvodnju, dakle proizvoda od e, drva. A pitali ste i za višegodišnji financijski okvir kao buduća zemlja predsjedateljica e, mogu ustvrditi da ćemo zasigurno naći kompromis vezan uz naše tradicionalne europske politike i nove izazove te ćemo teme međusobno povezati. Mi smo poprilično fleksibilni i siguran sam da ćemo kao predsjedništvo pronaći odgovarajuća rješenja, naravno kada za to dođe vrijeme. Što se tiče provedbe, mnogo sam o tome govorio u svom današnjem govoru. Kod nas je običaj da ako se o nečemu dogovorimo da ćemo se onda pobrinuti i ispuniti e, svoj dio. Odmah ćemo početi sa provedbom i mislim da zato postoje i brojni dokazi. Kada, se, kada nešto odlučimo, onda pažljivo pripremimo provedbu, i to činimo na učinkovit način. Mislim da je to evo, ključan, e, ključan zaključak koji bi se trebali izvući iz mog govora. Doista mi je bilo zadovoljstvo danas e, gostovati u parlamentu. Je bila doista zanimljiva rasprava. Hvala vam svima. Thank you very much. Hvala vama, gospodine premijeru. Hvala vam na vašim odgovorima i na vašem stajalištu koji ste iznijeli, a vezano uz Venezuelu. Ovime zaključujemo raspravu i prelazimo na glasovanje.